čujemo što će nam reći predstavnici pomorskog sektora, kako prevoznici, tako i predstavnici luka. Želimo time naučiti i saznati koje e, rizike, zbog kojih rizika može doći zbog Brexita i kako zapravo zbog Brexita Ujedinjeno kraljstvo dovodi njihove aktivnosti u rizičnu situaciju. Dakle, želimo saznati kako će se Brexit odraziti na prevoz putnika i robe između Velike Britanije, Irske i europskog kontinenta. Zanima nas što različiti akteri tog sektora žele dobiti od pregovarača, kako europskih pregovarača, tako britanskih pregovarača. Naše saslušanje podijeljeno u dva dijela. U prvom dijelu čut ćemo predstavnike prevoznika, dok će drugi dio biti posvećen predstavnicima luka. Svaki panel će imati i jedan dio za postavljanje pitanja i za dobivanje odgovora. Molim da oni koji sudjeluju u prvom panelu e, ukratko predstave tematiku, a nakon toga će riječ imati zastupnici kako bi vam mogli postavljati pitanja. U prvom i u drugom dijelu dajemo po sedam minuta svakom izlagaču. Najprije e, gospodin Martin Dorsman koji je glavni tajnik udruge Uber. S nama je također i gospodin Martin Griffiths iz Cruise Line International Association. A tu je i gospođa Sue McKenzie. Ona je direktorica za operacije, za operativnih posla na trajektima. Želim vam dobrodošlicu. Najprije dajem riječ gospodinu Dorsmanu. Na sedam minuta, izvolite. Hvala lijepa. Najprije hvala na samoj inicijativi da organizirate javno saslušanje za ovo E, vrlo značajno e, dakle ovu inicijativu za vrlo važno saslušanje to nije važno samo za e, pomorske predstavnike to je vezano zapravo za sve one koji s tim nešto imaju uključujući i potrošače i ako jedan dio ne funkcionira dobro to će utjecati na cijeli lanac ja dolazim iz EXE to je zapravo udruženje udruga. Imam ovdje e, par dakle primjedbi. Imamo 21 udrugu i pomorskih prevoznika iz e, Europske unije i Norveške. Ima nas devetoro i sjedište u našem sjedištu koje se nalazi u Briselu. Nekoliko općih primjedbi najbolje. E, citacija direktora Rotterdamskog e, citat e, direktora Rotterdamskih luka, on je rekao e, treba se pripremati za najbolje, a mi se pripremamo za najgore. I to je ono što treba, zaista treba imati na umu što će se dogoditi kada se potpiše trgovinski sporazum. Svi se trebaju pripremiti za najgori mogući scenario. Puno energije i novca priprema se sada za različite scenarije. Zapravo nitko ne zna kako će izgledati ili kako bi mogla izgledati ta najgora varijanta mi tražimo da pregovarački ekipe i jedne i druge strane što prije moguće nađu najbolje moguće rješenje, najbolji mogući trgovinski sporazum jer je e, vrlo hitno da se tako postupi. Imamo dugoročne ciljeve, a to je da svi imaju jednake uvjete u Europi. Ujedinjeno kraljevstvo otići će i treba poboljšati situaciju u, vezanu za e, poslovanje i trgovinu jer situacija već sada nije jako dobra. S pozitivne strane možemo reći da je Ujedinjeno kraljevstvo više manje e, e gleda na isti način na trgovinu i svjetsku trgovinu, pa možda imamo tu i saveznika u VTO-u, u Međunarodnoj organizaciji rada i tako dalje. Kratkoročno gledano imamo tri prioriteta. Prvo da se e, glatko teče pomorski promet, zatim e, da se e, zajamče prava putnika, a isto tako da se uzme u obzir sve što je vezano za energente koji su uz more, dakle i more i vjetar. E, to su dakle stvari koje trebamo dobro pratiti, a kasnije ću sve više objasniti. Mislim da ćete inače dobiti moju prezentaciju, e, ali ako pogledate izvoz iz Ujedinog kraljstva 365 milijuna eura, 261 uvoz. Sada 4 milijuna kamiona prometuje svake godine, što je ogromno za Irsku, 392 tisuće kamiona. Za slučaj kašnjenja posljedice će biti ogromne. Na sljedećem slajdu ćete saznati nešto više o regulativi vezanoj za same shipping kompanije. Kamioni mogu slobodno ići u i iz Ujedinjenog kraljevstva, iz jednog skladišta na brod i radi se uglavnom o brodovima, dakle trajektima roll on, roll off i e, dakle to je potpuno, potpuna sloboda kretanja za slučaj e, e, zaustavljanja na caritni to bi moglo imati velike posljedice ogroman e, broj, 2,5 e, milijuna carinskih deklaracija će trebati raditi za izvoz, za uvoz oko 750 tisuća. I e, nizozemci smatraju da će morati zaposliti oko tisuću carinika više. A nizozemska, francuska, španjolska i Irska su zemlje koje najviše trguje s Ujedinjenim kraljevstvom. Nešto slobodi kretanja pomoraca i putnika. E, pomorci sada e, ulaze u europske propise. Europski propisi vezani za pomorce neće se mijenjati a e, vrlo je važno da kada oni na europskim e, brodovima ulaze u Ujedinjeno kraljevstvo ne smiju snositi nikakve posljedice. Što se poduzeća tiče, e, mnoge imaju podružnice s ove ili one strane La Manša i ne bi bilo dobro da kada oni putuju iz jedne zemlje u drugu da to ima problema. E, ne zaboravimo da ljudi ne putuju samo e, radi e, i radi toga što odlaze negdje na putovanja, dakle za rekreaciju, već i za u, poslovne svrhe. Nadalje što se tiče pristupa tržišta u Jednje kraljevstvo, dio je Evropske unije, brodovi mogu trgovati među u svim lukama, između svih lukama u EU bez obzira na to pod kojom zastavom plove. kada ne bi bilo dobro da e, se e, stvari rade u interesu e, ujedinje, brodova koji plove pod zastavom Ujedinjenog kraljevstva. To bi bilo loše po EU. Mnoge obnovljive energije E, more, e, vjetar i isto tako plin. Dakle, sve što je vezano za energetiku je važno i ne smije se zaboraviti kada se bavi pitanjima pomorskog prometa. Hvala lijepa, gospodine Dosman. Vi ste postavili dosta bitnih pitanja. Rekli ste da se, morate, da se mora pripremiti za ono najgore. A mi mislimo da trebamo pokušati izbjeći ono najgore. Riječ sada dajem gospodinu Griffitu na sedam minuta. Izvolite. Hvala lijepa i hvala što ste nas pozvali da vam se danas obratimo. Mi smo organizacija e, brodova koji organiziraju krstarenje. Mi smo mali dio pomorskog sektora. Predstavljamo jako mali postotak pomorskih putovanja. Međutim, 25 tisuća ljudi putuje 15 tisuća različitih brodova, a e, zastupamo također velik broj država po čim sastavama se plove i mnoge agencije rade za e, e, takva krstarenja na brodovima. Teško je shvatiti što će se dogoditi kada dođe do Brexita. Pokušavamo pratiti situaciju, ali vidimo da je e, kr krstarenje jedno od najprofitabilnijih dijelova pomorske industrije. Brexit se ne bi zapravo puno trebao odraziti na krstarenje e, sa ili bez Brexita nećemo prestati ti putovati, odnosno ploviti između Ujedinjenog kraljevstva i Europske unije, jer e, mora su otvorena, postoji svjetski pravni okviri koji se neće uopće promijeniti kada Europska, Ujedinjeno kraljevstvo ode iz Europske unije. Brexit se također neće odraziti na ljude koje zapošljavamo u našem sektoru. Jer e, ćemo mi i dalje zapošljavati ljude na našim kruzerima bez obzira na njihovu nacionalnost. Međutim, to će možda biti malo drugačije za one koji rade na kruzerima koje, kad im je sjedište u e, Ujedinom Jedinom kraljestvu. Sada je sasvim svejedno da li naši zaposlenici E, zapravo imaju boravište u Crnoj Gori, Norveškoj ili Ujedinjenom kraljevstvu. E, postoje neke neizvjesnosti za koje će nam trebati vaša pomoć da ih riješimo. E, mi smo zapravo destinacija za ljetovanja i zato će je ono što nas brine zapravo e, kako će ljudi moći jednom kada dođu u neku luku se iskrcati. A isto vrijedi ne samo dakle za putnike nego i za naše zaposlenike. Britanska vlada je rekla da će se pravila vezana za krstarenja da se one neće promijeniti kada ti brodovi dolaze u britanske luke. Međutim, e, moglo bi e, se to odraziti na robu koja će se e, tada eventualno cariniti. Ne zaboravimo isto tako da mi prevozimo ogromne brojeve putnika koje su također podvrgnute mnogim osiguranjima. Za sada oni imaju jedinstveno osiguranje što će se promijeniti kada Velika Britanija ode iz Europske unije. I također imamo ljude iz trećih zemalja. Na koji način će se promijeniti njihova ljetovanje kada odu i u Ujedinjeno krajstvo u Europsku uniju. Mi mislimo da se možda neće mnogo toga promijeniti, ali potrebno nam je vrlo, to znati vrlo jasno kako bi se svi mogli organizirati. Gospodin Verhofstadt je rekao da Britanci eh, ne trebaju ići na odmor u Europu i obrnuto. Dakle, e, to je možda točno, ali nije ljubazno reći. Mi idemo u mnoge treće zemlje, u Sjedinjene američke države, Južnoafričku republiku, Maleziju, a tamo smo svugdje dobro došli i tako to treba biti i ovdje. Vrlo je važno da pogodnosti koje sada postove E, vezano za zdravstvo, primjerice europske zdravstvene iskaznice, da to i dalje ostane na snazi. Također želimo imati pakete za različite organizirana putovanja i paket aranžmane. I u svakom slučaju e, imamo mnoga očekivanja i rado ćemo s vama surađivati u sljedećih nekoliko mjeseci. Hvala lijepa gospodine Griffith, a sada ću dati riječ gospođi McKenzie. Imate riječ na 7 minuta. Hvala. Svojim se su McKenzie i radim na PNO trajektima, a ja zapravo trebam voditi brigu u različitih 11 luka iz kojih radimo, a isto tako moram se pozabaviti tehnologijama koje su nam e, potrebne u našim lukama i koje se mijenjamo. Peno ima osam glavnih ruta između Britanske, Francuske, Sjeverne Irske, Irske, e, Nizozemske, i e, dakle Francuske. Imamo ogroman promet e, ljudi i putnika, a radimo također na integriranoj povezanosti sa cestovnim i željezničkim prometom koji ide sve do Italije ili Rumunjske. Imamo također i jedan željeznički terminal u Rumunjskoj. Na koji način? Na taj način putem svile lakše dolaze preko Rumunjske e, mnoga roba u e, Ujedinjeno kraljevstvo. Zapravo imamo jako dugu tradiciju kada smo zapravo između južnih obala Engleske i Španjolske imali poštanske, nudili poštanske usluge. Međutim, sada smo jako integrirali e, našu, e, naše djelovanje i mi zapravo prevozimo sve od e, industrijskih dijelova, vina, ljekova do rizičnih opasnosti. Neizravno odgovorni smo za jako velik broj radnih mjesta u cijeloj Europi koji su neizravno vezani za ono što radimo, naravno uz e, zaposlenike koje izravno zapošljavamo. Mi ćemo nastaviti e, i dalje, bez obzira na Brexit, imati e, između Europske unije i Ujedinog kraljevstva trajektni promet. jako radimo na tome kako bi se Brexit što manje odrazio na naše operacije. Ovo je bilo, mislim, kratko. Hvala lijepo, a sada ćemo preći na samu raspravu. Zamolit ću sve koje se jave da uzmu u obzir našu takozvanu ping-pong metodu. Dakle, u prvom krugu riječ imati koordinatori, a nakon toga svi ostali članovi odbora koje se žele javiti za riječ. U prvom krugu eh, možete postavljati pitanje i očekivati odgovor u, e, sedam, e, u pet minuta. Gospodin Wim van de Kamp ima riječ. Hvala lijepa. Ja sam ovdje kao zamjena za kolegu Markusa Pipera, koji je naš stručnjak za Brexit. On, nažalost, nije mogao doći jer danas ima neke druge obveze, pa sam stoga ja dobio priliku kao nizozemski pomorac koji se boji vode da postavim nekoliko pitanja. Moje prvo pitanje je za gospodina Dorsmana, jedno teško pitanje. Je li Europska komisija dovoljno svjesna vaših problema u praksi u ovoj situaciji i molim vas da odgovorite odmah. Evo odgovorit ću na nizozemskom. Mi smo redovito e, posjećivali tim gospodina Barnijeja kako bismo objasnili naše interese i nastojali smo uspostaviti dijalog. Tako da e, razgovaramo redovito s njim i s njegovim timom. I pokušavate li, odnosno jesu li oni shvatili poantu? Slušaju, ali e, dosta su nevoljko e, spremni odgovoriti na neke od naših dvojbi. Dobro. E, drugo pitanje, gospođi Griffiths i gospođi McKenzie. Jedini način da se spasimo je zapravo prijelazni period. 31. ožuka nećemo biti spremni, dakle 31. ožuka 2019. to je iluzija. Gospodine Dorsman, kako vi vidite prijelazno razdoblje? Je li to nešto što vam se čini adekvatnim? Ovo je vrlo teško pitanje. Zato što nismo sasvim sigurni što bi prijelazno razdoblje zapravo značilo. Je li to nastavak postojeće situacije ili bi postojala nekakva prilagodba, tako da to zapravo e, se vraća nas na onu temu o kojoj smo ranije govorili, a to je nesigurnost. To je vrlo teško za poslovnu zajednicu jer ne zna na što se priprema. Naravno da je izuzetno važno da prijelazni period postoji, ali sve ovisi o tome što zapravo prijelazni period znači i koliko dugo traje. Neki ljudi govore o tome da bi on trajao dvije godine i to je maksimalno, ali dvije godine su relativno kratko vrijeme. Također, to ovisi o tome u kojem smjeru idemo. Imamo li dovoljno vremena da postavimo temelje za budućnost? Hvala lijepa. E, gospođo Griffiths, razgovarao sam sa Tujem. E, s vašim kolegama. Za neke stvari se trebaju kupiti karte već sada za rano bukiranje e, karata. Ne znamo koja će biti situacija. Da, činjenica jeste da ljudi ne mogu bukirati karte prerano zbog toga što je situacija nesigurna i ne zna se što će to značiti za razdoblje nakon toga, niti što će značiti prijelazno razdoblje. E, mi već imamo vrlo stroge propise za zemlje izvan Schengena koje su već važeće, ali ne znamo što će se još dogoditi vezano uz zdravstveno osiguranje, putno osiguranje i tako dalje. To tek ostaje za vidjeti. Da, sasvim jasno, prijelazno razdoblje bi bilo od pomoći. Slažem se s ostalim govornicima da je svakako potrebno znati prema čemu prelazimo i vrlo je teško u ovom trenutku reći koliko dugo bi taj prijelaz trajao. Međutim, ja mislim da je zapravo tehnologija ključ za glatki prijelaz i zato mislim da možemo početi raditi na rješenjima koje bi omogućilo da prijelaz bude lakši. Molimo vas mikrofon za govornika. Još jedno pitanje za gospodina Dorsmana. A što je s vašim britanskim članovima? Kakvo je njihovo stajalište? Britanski članovi smatraju da postoji konsenzus koji se tiče važnosti zadržavanja sadašnjeg trgovinskog toka i toka usluga. To je ono što svi želimo zadržati. Naravno, kad govorimo o slobodi poslovnog nastana i tako dalje, to će ovisiti o tome što se događa u britanskoj politici. Međutim, ono što želimo napraviti vezano uz trgovinu je zadržati sadašnju situaciju. A imaju li vaši britanski kolege kakvog utjecaja na britansku vladu? Znam da postoje intenzivni kontakti između njih i vlade i to je pozitivna stvar. Znam da trajektne kompanije redovito kontaktiraju britansku vladu Mislim da su komunikacijski kanali otvoreni. Pitanje koje se postavlja i ono na što se sve zapravo svodi jest kakav dogovor ćemo na kraju postići, što će to značiti na kraju priče, o tome ćete čuti dosta danas poslijepodne. Britanska strana čini sve što je u njezinoj moći da bude što jasnija u što kraćem roku. Bili možda gospođa Griffiths mogla odgovoriti vezano uz britanske kolege? oprostite gospodin Griffiths, da mi radimo e, na tome da imamo tjesnu suradnju sa brodarima kako bismo se pobrinuli da se putnička prava poštuju. E, također smo u redovitim kontaktima sa britanskom vladom i za sada je situacija pozitivna. Mislim da to može potvrditi i kolegica, e, za sada se stvari kreću naprijed. Da, istina, vrlo tjesno surađujemo sa vladom Ujedinjene kraljevine e, jednako sa članovima vlade pojedinačno kao i sa brodarskom komorom i očekujemo pozitivni ishod. Hvala vam. Gospođa Anderson, izvolite. Hvala lijepa. Najprije jedno načelno pitanje vezano uz novo zakonodavstvo i opći okvir. Primjerice, nedavna mjera o pra sigurnosnim pravilima i normama za putničke brodove, a isto tako u području međusobnog priznavanja kvalifikacija. Mislim da bi to pitanje bilo dobro postaviti svima vama. Imate li kakvih dvojbi o tome kako će to funkcionirati u regulatornom smislu nakon Brexita. Postoje međunarodni propisi naravno, međutim činjenica jest da postoje vrlo specifični zakonski propisi koji daju okvir oko kojeg su se svi složili i e, koji, koji svi pristupaju i trenutačno apsolutno nije jasno što nas čeka. Da, svakako u pravu ste kada se pozivate na međunarodne propise. Ja sam uvijek tu kada treba podržati globalne sigurnosne i okolišne propise. Ako postoji potreba da Europska unija doda nešto na to, dakle da e, dodaju propise e, unutar Europske unije koji se onda ne bi odnosili na e, Ujedinjenu kraljevinu, onda to treba razmotriti zato što bi to moglo utjecati na konkurentnu poziciju kompanija to je upravo ono o čemu sam govorio u svojem izlaganju. Regulatorni okvir bit će izuzetno važna tema koju će trebati razmotriti, vidjet ćemo kako će se stvari razvijeti. Da, sve, svi naši brodovi koji prometuju unutar teritorijalnih voda Europske unije su u skladu sa propisima Europske unije i to će činiti i dalje. E, trenutačno to nije tako veliki problem, ali ako u budućnosti postane, onda ćemo vidjeti kako ćemo se s time nositi. Kao što sam rekla, mi već poslujemo u većem broju europskih e, država, tako da ćemo jednostavno usvajati sve one smjernice i direktive koje su na snazi u Europskoj uniji. Hvala vam. Što se tiče inovacija u smislu tehnologija u području primjerice snabdjevanja gorivom i tako dalje. Imate li možda kakvih dvojbi? Brine li vas što da nakon što odemo iz Europske unije će doći do gubitka stručnih znanja i e, ulaznih informacija u tom području? To je uglavnom pitanje za gospodina Dorsmana, ali možda bi i gospođa McKenzie mogla odgovoriti. Možete li molim vas pojasniti pitanje, nisam baš shvatio. Dakle, gubitak financijskih sredstava iz Europske unije, pogotovo e, kada se radi primjerice o zemlji poput Ujedinjene kraljevine, kojoj je izuzetno važan pristup sredstvima iz e, različitih fondova Europske unije za izgradnju nove infrastrukture, inovaciju i istraživanje u području novih goriva i tako dalje. Ujedinjena kraljevina je zapravo odredišna zemlja za e, vaše poslovanje. Neće li doći do problema s investicijama i napretkom u investicijama sada kada ćemo biti zapravo prepušteni sami sebi. Da, ali razmišljao sam također i o činjenici da će u Ujedinjenoj kraljevini postojati proračunski deficit i postavit će se pitanje na koji način to riješiti. To će značiti primjerice da novci za e, projekte u sklopu TNT e, koridora e, neće više biti na raspolaganju s obzirom na to da će doći do općenito smanjene razine investicija. U brodarskoj industriji postoje posebni izazovi koji iz toga proizlaze. Mi smo spremni ozeleniti našu flotu, ali da bismo to mogli trebamo financijska sredstva za ulaganje u istraživanje i razvoj. Novac iz Europske unije u tom smislu vrlo važan. Industrija se još uvijek suočava sa vrlo teškom gospodarskom situacijom. Brodari nemaju džepove prepune novca koje jednostavno mogu isprazniti kako bi isfinancirali takve stvari. Dakle, proračunske posljedice odlaska Ujedinjene kraljevine iz Europske unije također bi se mogle odraziti i na našu infrastrukturu. Apsolutno. Izazov s kojim se sada suočavamo jest primjerice u osigurati da e, LNG terminali budu dostupni u svim e, lukama i u lukama Ujedinjene kraljevine. Sa smanjenom razinom financiranja i ta će se prilika smanjiti, dakle prilika da se ozelene flote također će se smanjiti. Gospođo McKenzie, posljednje pitanje za vas, ne ovo isto, nego jedno drugo. Komisija je navodno prošlog mjeseca rekla da pomorci možda neće smjeti koristiti certifikate um, Ujedinjene kraljevine ako rade na brodovima koji plove pod eh, zastavom država članica Europske unije. Naravno, nas to stvarno brine s obzirom na to da se tiče direktno radne snage, zaštite adekvatnih normi i činjenica da zapravo ne želimo daljnja izuzeća i činjenica da želimo eh, dobro obučenu radnu snagu. Možete li to komentirati? Ponavljam, kada govorimo o zakonodavstvu na parlamentu i državama članicama EU je da odluče o zakonima, a mi ćemo onda vidjeti kako će to funkcionirati. Mi imamo osoblje svih državljanstava, država članica Europske unije kao i onih koji to nisu i tu nema razlike. Nisam baš sigurna da je to izravan odgovor na pitanje koji se tiče pozicije britanskih pomoraca i e, pitanja hoće li im biti dozvoljeno da rade na brodovima koji plove pod zastavom država članica Europske Bojim se da nažalost ne znam odgovor na to pitanje, morat ću provjeriti i onda vam se povratno javiti s informacijom. Hvala lijepa. Nastavljamo. Gospođa Foster ima riječ. Izvolite, imate pet minuta, gospođo Foster. Hvala lijepa. Žao mi je što sam propustila izlaganje našeg prvog govornika, ali e, odvijaju se paralelno sastanci u ovome domu moram reći da gifer nije govorio u ime većine zastupnika u ovom parlamentu. Mi imamo zaista vrlo dobre odnose i odbor za promet je izuzetno produktivan odbor. Mi smo zapravo vrlo bliski brodarskoj i pomorskoj komori Ujedinjene kraljevine. Godinama smo s njima surađivali i naravno imali smo se prilike susresti u više navrata. Pitanje koje bih željela postaviti je zapravo i za Martina i za Su. Chris Grading je zapravo naveo, najavio javnu raspravu vezano za budućnost pomorske industrije nakon Brexita. I ono što treba promotriti je zapravo e, potpomoći rast, zato što se radi o gotovo 15 milijardi funti vrijednosti doprinosa britanskoj ekonomiji i nekoliko desetaka tisuća zaposlenih. Mene zaista zanima Imate li nakon te najave državnog tajnika nekakvu ideju o tome u kojem smjeru će stvari ići, koja će biti ograničenja? Ja mislim da će doći do ozbiljnih ograničenja našeg poslovanja uh, u um, Britaniji. Uh, ja ne mislim da imigracija na neki način će utjecati uh, na pretjerane restrikcije. Mi smo globalni igrač i želimo i dalje poslovati globalno. Što se tiče korištenja tehnologije, mislimo da zapravo treba koristiti tehnologiju kako bi se osigurao sigurni prolaz ljudi i robe kroz robe to je bila eh, kroz luke to je bila težnja i prije brexita i ja mislim da trebamo ići dalje u istom smjeru dakle koristiti eh, tehnološka dostignuća koja to omogućuju do sada smo koristili određene tehnologije za države koje nisu članice Europske unije sad trebamo vidjeti kako se to može primijeniti na novonastalu situaciju hvala sljedeće pitanje ponovno za vas dvoje neki smatraju da Brexit otvara mogućnost sklapanja povoljnih trgovinskih sporazuma ili proširenja bilateralnih sporazuma koji već postoje sa Azijom, Oceanijom i Amerikama s kojima već imamo e, trgovinske odnose. Međutim, ja sam i u izaslanstvu za Australiju i Novi Zeland, kao i članica izaslanstva za suradnju sa SAD-om. Svi oni žele e, pregovarati o bilateralnim trgovinskim sporazumima i do toga će u nekom trenutku doći. Mene zanima hoće li to za nas u Jedinoj Kraljevini predstavljati određene prednosti i hoće li se one materializirati nakon što se dogodi Brexit pa u svakom slučaju što se tiče trajektnog poduzeća PIO, mi poslujemo u Europi, tako da u ovom trenutku nemamo planova e, vezanih uz Australiju i Novi Zeland. Ispričavam se, to su zapravo pitanja za dva Martina, jednog i drugog. Molimo vas mikrofon. Australija je zaista kada govorimo o kompanijama koje organiziraju krstarenje zaista veliki potencijal zato što sve veći broj ljudi putuje u ta odredišta iz njih dolazi tako da ćemo se svakako fokusirati i na to tržište. Da, znam da je bilo nekih izjava u tisku od prednosti koje bi bilateralni trgovinski sporazum između Ujedinjene kraljevine i drugih zemalja mogli imati i da bi to moglo kompenzirati gubitak trgovinske razmjene između Europske unije i Ujedinjene kraljevine. Ono što sam pročitao međutim u medijama, medijima također, jest da je zapravo pitanje, odnosno da nije sigurno bili li e, taj ostvareni promet e, uistinu mogao kompenzirati gubitak gubitak e, onoga koji se gubi nakon e, izlaska iz Europske unije, tako da i nakon pregovora o trgovinskim bilateralnim sporazumima saldo bi mogao na kraju biti negativan. Hvala vam lijepa, hvala što ste odgovorili na ta pitanja. Imam još nekoliko sekundi. Želim reći da sam ja vrlo optimistična i da moram priznati da u smislu suradnje sa partnerima iz Europske unije nakon Brexita ne vidim mnogo promjena. Osim izazova koje se tiču tehničkih pitanja i koje ćemo morati prevladati, mislim da neće biti pretjerano velikih problema. Ja mislim da je čaša polupuna um, i mislim da moramo i dalje održavati dobre odnose s našim prijateljima i susjedima. Hvala vam lijepa što ste danas došli u ime EKR-a i konzervativnog izaslanstva. Hvala vam. Hvala lijepa, gospođo Voster. Gospođa Majsner, izvolite, imate pet minuta. Hvala predsjednice, hvala svima koji su nas izvijestili. Evo, Eh, Jackie Foster je eh, govorila optimistično, ja sam inače optimistična i htjela bi da tako i bude, kao što to mnogi žele, međutim bojim se da to stvar neće tako ispasti, ja sam više na strani eh, kao i Lucy Anderson, kao što ste sami rekli, neki su govorili o dobrim razgovorima i kontaktima sa Londonom i britanskom stranom koji su pozitivni k tona. Vi ste također rekli da ste nekoliko puta u Briselu postigli ono što ste htjeli, ali da ništa još nije obećano čvrsto. Tako da kada pogledamo i ove eventualne negativne posljedice i konsekvence, na primjer, gospođa McKenzie, mislim, jo e, vozi trajekte između Europe i preko Engleskog kanala e, preko kanala La Manche, znači tu zapravo postoji stari e, sporazum koji rješava carinske formalnosti između njih, ali mislim da će trebati e, taj ugovor znači između Europske unije i Ujedinjene kraljevine obnoviti, odnosno izmijeniti. Što mislite o tome? Mislim, e, čula sam za to i stvar je to zapravo francuske i britanske vlade da um, neko rješenje ili reviziju, a mi ćemo onda se potruditi da minimaliziramo učinak na naše e, operacije. Da, dobro, to je jedna stvar ako bi to moglo ostati tako, to bi bilo u redu i za vas bi to bilo u redu za vaše poslovanje, ali bojim se da tako neće biti. Mislim, sada će biti EU granica, vanjska granica Europske unije koja će biti nasred Lamanša zapravo pravno će to trebati dobro drugačije reći, to ne možemo u ovom trenutku, ali sigurnosni i okolišni propisi ostati će isti e, tamo gdje je IMO e, nadležan za to e, međunarodna pomorska organizacija. Što se tiče E, drugoga. A vi ste također rekli da i ovi pomorci i poslodavci imaju slobodu kretanja. Vi ste spominjali slobodu kretanja pomoraca, ali e, to će zapravo biti ako zapravo kvalifikacije Europske unije za Britance neće više vrijediti, tu bi se moglo dogoditi do e, određenih posljedica. Što bi to značilo po vašem poslovanju, ako tomu bude tako? Gospodin Dorsman. Hvala vam na pitanjima. Prvo se pitanje kvalifikacija. Mi imamo globalni ugovor o zapošljavanju koji utvrđuje globalne uvjete rada za sve pomoce diljem svijeta, tako da je to tu vrijede međunarodni propisi koji će se i dalje primjenjivati a profesionalne kvalifikacije svakako jesu važne. sve dok zemlje članice e, međusobno pripoznaju kvalifikacije, odnosno ukoliko postoji međusobno priznavanje kvalifikacija. Naravno da sam rekao da nam je to izvor zabrinutosti. Naprimjer, imate britanske pomorce koji rade na E, brodovima pod nizozemskom e, zastavom i željeli bismo da to se nastavi i obrnuto i to je nešto što će trebati riješiti. Svakako postoji međunarodni certifikat e, za kvalifikaciju u pomorstvu, odnosno kvalifikacije pomorskog osoblja i tim temeljem Europska unija može priznati takve kvalifikacije to treba formalno onda dogovoriti za Ujedinjenu kraljevinu. A sada pitanje je hoće li za to trebati biti povezani sa nekim strogim e, uvjetima. Mislim da ne. Mislim da je, to nije u ničem interesu. Hvala, mislim da, ja bi isto <laughs> volila da se neke stvari ostvare, a vi ste rekli glatki promet moram, ali gdje e, vidite potencijalne područje problema gdje bi se to moglo dogoditi da se to ne dogodi? A da, vraćajući se na ono što sam rekao po pitanju nesigurnosti, po cijelom ovom pitanju, ono što će se promijeniti e, mislim, ako se nešto promijeni, hoće li doći do više kontrola, hoće li to biti veterinarske zdravstvene kontrole, što će se dogoditi u Nizozemskoj. Eh, što će se dogoditi u Nizozemskoj ako će imati 35 eh, tvrtki koje će trebati izdavati deklaracije za eh, teretnice i tako dalje. Znači kako ćemo preći uopće na nove uvjete, mislim sve će to ovisiti o tome kakav će se sporazum postići. Hvala lijepa. Gospođa Vju. Želite li uzeti riječ? Ne. Gospodin Kestelo, izvolite. Ne. Gospodin Rike, izvolite. Tri minute. Ne trebaju mi tri minute, gospođo predsjedateljice. Imam vrlo jednostavno pitanje za svakog odgovornika. Koje prednosti predviđate za Ujedinjenu kraljevinu nakon breksita e, što se tiče vašeg poslovanja? Dank u wel voor uw vraag. Eh, voor het Verenigd Koninkrijk van. Dakle, prednosti za Ujedinjenu kraljevinu Brexita. Pa, to pitanje mogu odgovoriti samo sa gledišta brodarske industrije. I bojim se da ću se morati ponoviti još jednom. To će doista ovisiti o tome koji će biti konačni sporazum i što će biti na kraju odlučeno. Ako situacija bude najbliža Sadašnje, barem neće biti loši strana, ali ono što čujemo od Barnijevog tima hm, vodi nas do e, toga da se počnemo brinuti i to ne e, zbog, i to zbog potencijalnih loših posljedica po Ujedinjenu kraljevinu. Znači signali koje e, dobivamo nas doista zabrinjavaju. od onoga što čujemo. Možda je to samo politički signal komisije, međutim svejedno je to signal kakav se daje i očigledno je da će se stvari ipak promijeniti, tako se bar čini, a čini se i da je Ujedinja Kraljevina će biti u lošoj situaciji od onog u kakvoj smo sada, a to je problem e, s kojim ćemo se mi u toj branši morati e, suočiti. Ali želim zaista inzistirati na svojem pitanju, naime koje prednosti imate? Znam da je to malo tjeskobno pitanje, ali koje eventualne prednosti smatrate da ćete možda dobiti ili ćete im imati pristup? Dakle, koje su to prednosti za Ujedinjenu kraljevinu nakon eh, Brexita? ja, wat, wat er zou kunnen gebeuren, en daar heb ik al even aan gerefereerd. Mislim, ono što bi se moglo dogoditi, a to sam i spomenuo, ako recimo Jedinjena kraljevina ponudi bolju e, poduzetničku klimu za e, tvrtke, možda će nastati konkurentnost, e, konkuren, tržišno natjecanje između Europske unije i Ujedinjene kraljevine, pa se možda neki sjedišta tvrtki premjeste onamo, ako će tamo vladiti povoljnija poslovna klima, međutim to je svakako velika stvar za Europsku uniju da pazi da stvari ostanu na jednoj e, ujednačenoj razini i tako dalje. A što se tiče e, prodaje e, godišnjih odmora, to je najveći, drugi najveće tržište u Ujedinjenoj kraljevini, znači e, na kruzeri, znači mi zapravo želimo moći ponuditi ljudima da kupuju putovanja kamo žele. Trenutno ne vidimo da će se stvari jako promijeniti. A što se tiče E, naše e, trajektne tvrtke to nam nuči, nudi neke mogućnosti da iskoristimo tehnološke razvoje, da to učinimo možda i brže e, nego bez Brexita, pa je možda to jedno područje gdje postoje prednosti. Hvala lijepa, gospođa Klun na tri minute, izvolite. Hvala, hvala svim govornicima na prezentacijama. Znam da je doista teško bez ovakve sigurnosti, bez konkretnih aranžmana nešto reći, iako znamo da, one, da je e, vlada Ujedinjene kraljevine rekla da neće biti ni u Carinskoj uniji niti na zajedničkom tržištu. Ali gospođa McKenzie je više puta spomenula e, tehnologiju i tehnološki razvoj, to će biti važna područja, gospodin Dorsman, spomenuli ste ovaj frictionless i znači ovu glatku plovidbu morima. Dakle, mislite li da tehnologija može to osigurati po vašem e, mišljenju? Slažem se sa e, napomenom da tehnologija može igrati važnu ulogu u recimo ispunjavanju nekih možda i dodatnih uvjeta za putnike i tako dalje. Recimo trenutno se putuje u Kanadu, mora se ispunjavati recimo puno putnici ispunjavaju puno formulara i tako dalje, tako da tehnologija u takvim recimo situacijama može odigrati zlatno znatnu ulogu. Da, pa, apsolutno se slažem s time, mislim da ako pogledate kako se razvija zrakoplovstvo tehnološki u posljednjim godinama, mislim da dobro možda pomorski promet malo zaostaje, ali to je svakako područje u kojemu postoje nove tehnologije, ali i one koje se koriste za neke druge svrhe trenutno bi se mogli iskoristiti kako bi se maksimalizirao učinak i kako bismo poboljšali e, putovanje za putnike ali i riješili neka pitanja koja će se pojaviti u kontekstu Brexita. Gospodine Dorsman, jedno pitanje za vas. Rekli ste jedno svoje izjavi da nema jedinstvenog tržišta za brojarske tvrtke. Mislite li da je to tako? Znači li to da postoje različiti propisi i zahtjevi koje nisu nužno EU i tako dalje u raznim lukama diljem Europske unije? E, znam da to nije povezano s Brexitom, ali svakako je povezano e, u vezi sa brodarskim poslom. Da, mislim da sada govorite o sadašnjoj situaciji oko luka i e, formalnostima za izvještavanje, što se mora, o čemu se e, mora izvještavati kada ulazite u europsku luku i tako dalje, znači svi ti formulari. To svakako jesu izazovi za posade polovila koja žele ući u europske luke i nadamo se prijedlogu e, Europske komisije što je prije moguće i nadamo se da će parlament također se primiti toga što je prije moguće kako bi se poboljšala situacija, ali to je isto također isto jedno područje gdje bi tehnologija mogla odigrati važnu ulogu. Ja naravno da e, podupiram tehnologiju, međutim postoji trošak za to posebice za manje brodarske tvrtke i tako dalje, koje treba košta i vremena i ljudi i administrativnog napora, da, tehnologija, da, ali ona dolazi u trošak. Da, e, svakako mislim da postoji mnogo toga što se može napraviti na razini Europske unije kako bi se luke učinila učinkovitnijima i e, olakšati rad. Znam da mi je isteklo vrijeme, ali sve, svejedno želim reći da se nadam da će i naravno znam da će Europska unija i turisti i putnici uvijek biti a, dobro došli također <laughs> Irci koji također to posebice vole i kod kojih je to jako popularno. Hvala. Hvala lijepa gospođa e, Klun. Gospodin Kit Taylor se je vratio i imate tri minute da postavite pitanje. Uh, thank you, Chair. Um, I thought it was a really good question da, mislim e, da je ovo odlično pitanje e, kada je pitano hoće li Britanija imati prednosti od e, Brexita i kako će se okoristiti Brexitom. Mislim da je uglavnom odgovor na to bio ne, jer britanska vlada zapravo kaže da nema nikakve namjere ostati na jedinstvenom tržištu niti u Carinskoj uniji. Jednostavno ne vidim kako to nikako neće utjecati na pomorski transport, posebice u promet, e, pomorski promet robom. Naravno, neću ni očekivati odgovor na to, ali proširit ću to pitanje, pa ću pitati panel kako misle da će Europa ili EU27 e, se okoristiti time, ako misle da će se okoristiti e, izlaskom Velike Britanije. <laughs> Mislim da nam to daje priliku da svašta revidiramo i razmislimo kako ćemo raditi, kako radimo i kako ćemo raditi u budućnosti. Mislim da ćemo morati nekako svi preraditi način na koji radimo, a ako svi dobro e, preispitamo način na koji radimo, možda možemo svi iz toga izvući neku korist. Gospodine Taylor. Već sam se upisala, vi ste već e, govorili i zato ću sada i ja postavljati pitanje. Dakle, želim nekako anticipirati ono o čemu ste vi govorili gospodin Dorsman, a to je ono najgore. Dakle, za slučaj da do dogovora ne dođe. E, trgovci će morati dva puta plaćati carinu da uđe roba u Europsku uniju. Jeste li uopće o tome razmišljali za slučaj dakle, da do tog trgovinskog sporazuma ne dođe? To mi je prvo pitanje. Da, ako ne dođe do sporazuma, očigledno e, Svjetska trgovinska organizacija će, onda njezine će se e, propisi primjenjivati, znači novostne carine i tako dalje. Iako naravno VTO e, razine su se, e, carine su se spustile, međutim to će i dalje biti znatno različito od sadašnje situacije i da, plaćat će se carine. A, naravno sve ovisi o tome kakav će biti konačni ishod sadašnjih pregovora. Kao što sam već rekla, naše mišljenje je zapravo jasno, uvijek će se trgovati i putovati između Europe i Ujedinjene kraljevine i mi ćemo e, dalje pružati tu uslugu s pomoć tehnologije i to je to. Drugo pitanje. Zanima me kako bi Brexit e, mogao promijeniti stupanj atraktivnosti nekih e, putničkih odnosno e, robnih linija. Što pritom mislim? Postoje mnoge luke koje su zapravo luke kojima se komercijalno ulazi u Europsku uniju. Naime, to su neke britanske luke. Hoće li one i dalje biti tako interesantne ako će roba morati još jednom ići po e, još jednom ići preko granice. Da li bi recimo neki drugi e, sa druge evropske luke, ne znam, Zebruge ili tako nešto, Antwerpen, mogli možda preuzeti tu ulogu? Jeste li o tome razmišljali već? Pa zapravo nismo naručili nikakve studije o tome kako bi se mogli promijeniti trgovinski tokovi, međutim ja ovako mogu načelno prokomentirati. E, što se tiče recimo ovih tokova, recimo što se tiče one Kine, jedna cesta jedan pojas cesta i sa svojim ostalime što se događa sa kineskom trgovinom. To sve može utjecati na Rotterdam, Amsterdam. To su stvari koje se stalno događaju, uvijek događaju. Međutim, e, drugi načelni komentar je se odnosi na uvođenje novih granice, kako će ona izgledati. To uvijek utječe na trgovinu. I svakako da ćemo vidjeti i pretovar i Morat ćemo vidjeti kako ćemo moći najbolje upravljati time. I e, svakako imali smo i raspravu o e, brojarskom e, poslovanju kada jednom e, Ujedinjena kraljevina izađe iz Europske Možda će ona biti atraktivnija onda recimo kineskim trgovcima da izvoze prvo Ujedinu kraljevinu, odnosno da prevoze Ujedinu kraljevinu, a onda u ostatak Europe sa EUTS eh, sustavom recimo. Tako da postoji cijeli niz faktora koji utječu na odabire i trgovinske tokove, a to sve ovisi o onome što već postoji i kako će, će to biti uobičajeno. Sad ću dati riječ gospođi Anderson i zaključno Vinu van den Kampu. Samo da ponovimo ono što je gospodin Rike, što se tiče poslovne strane. Već posljednjih deset godina vidimo e, gubitak e, važnih e, trajektnih puteva između recimo i Skandinavije i tako dalje, ja se brinem da se dalje rute neće razvijati ili će biti ograničene zbog poslovne nesigurnosti, tako da je recimo odlično to za Irsku, ali e, recimo e, sada e, voze trajekti iz Korka izravno u Španjolsku bez Ujedinje kraljevine. Možda će se upravo dogoditi to da će brodari za obilaziti Ujedinu kraljevinu kad je to god moguće. Da, to proizlazi upravo iz onoga što sam zadnje rekao. Naime, ako eh, se nešto promijeni branša će se pokušati prilagoditi. To bi svakako moglo biti jedna od posljedica i na branši da se vidi kako će sami sebi pronaći najbolje rješenja koja će im najbolje funkcionirati. Sorry, mikrofon. Dakle, mi kao tvrtka uvijek tražimo potencijal za nove E, pravce e, i nove linije i to se nije promijenilo i ne mijenja to Brexit. A što se tiče kruzera, destinacija vlada ako destinacija privlači ljude i ako ljudi žele ići na određenu destinaciju, mi ćemo tamo ići i razvijat ćemo tu destinaciju u skladu sa željama putnika. Hvala lijepa. Zaključno riječ ima van de Kamp. predsjednice. E, želim e, zahvaliti svim e, uključenima u ime gospodina Markisa Pipera na svemu što smo čuli. Međutim, imam još jedno pitanje. Gospodin Dosman je rekao nešto oko pitanja offshore i pitanja. Očekujete li e, recimo e, probleme sa e, opskrbom, drugačijom interpretacijom propisa ili tako dalje? Ne, bilo je pitanje tržišnog pristupa. Brodarstvo nije samo transporter, nego i pružatelj usluga offshore platformama, tako da postoje niz E, plovila koji se bave upravo opskrbom offshore e, platformi, vjetroparkova, e, dobavom materijala ljudi i tako dalje. Tako da puno plovila je aktivno upravo u tom segmentu. Na primjer, nafta i pline, ekstrakcija nafte i plina na offshore lokacijama, vjetro farme i tako dalje. To su sve E, stvari koje se i dalje razvijaju i u ovom trenutku e, e, naša zabrinutost da se i odnosno mi želimo da se ništa ne promijeni u smislu zahtjeva za brodova koji moraju sada imati, koji će mi morati ispunjavati neke dodatne uvjete kao o broju britanskih zaposlenika ili tako dalje. Znadete da se to dogodilo recimo i sa Amerikom, a mi ne želimo da se to dogodi što se tiče Ujedinjene Ne Zahvaljujem. Najljepša hvala. Ovo je dakle bio prvi panel, mislim da možemo zapisati gospodinu Dorfmanu, gospodinu Griffitu i gospođi McKenzie. Hvala vam što ste nam dakle dali neke e, radne smjernice na osnovi koje ćemo morati tražiti rješenje. Svi dakle e, kažete da vam je potreban prelazni period, trebate pravila, svo troje se slažete, ne možemo od danas do sutra otići tek tako, bilo da do sporazuma dođe ili ne dođe, treba vam dakle prijelazne razdoblje. U svakom slučaju, što se tiče pomorskog sektora, ovaj će vam odbor uvijek biti otvoren za raspravu. A sada, dakle, pozivam drugi panel da zauzme mjesto. Allez, nous continuons. Je vais demander à monsieur Joachim Coens. Hvala lijepa, zatražit ću da nam se pridruže gospodin Joachim Coen gospodin Oreli, kao i e, gospodin Lincoln Molim lijepo da dođu. Ah. Merci beaucoup aux trois intervenants d'avoir euh, accepté notre invitation. Hvala svima što su prihvatili da dođu na ovaj sastanak. Prelazimo na luke. Najprije, budući da smo u Belgiji, će eh, riječ dati gospodinu Koensu, koji je direktor direktor e, Luke u e, brežu. I on će nam, dakle, govoriti o eventualnim posljedicama Brexita na vašu luku. ćete 7 minuta. A nakon toga će i rasprava sa svim kolegama. Izvolite. Hvala lijepa. I jako mi je drago da sam ovdje danas. Govorimo dakle o trgovini i o lukama u Bružu. E, imamo dugu tradiciju, to je Hanzatski grad, dakle trgovački povlašteni grad od 14. stoljeća i e, Dakle, u prošlosti se trgovalo, trgovat će se u budućnosti sa ili bez Brexita, naša će luka sasvim sigurno igrati neku ulogu kada se roba bude uvozila ili izvozila i išla ili dolazila iz Ujedinjenog kraljevstva. Mi robu iz cijele Europe donosimo u europsku, dakle u, na e, tržišta u Ujedinjenoj kraljevstvu, na skandinavska tržišta i drugdje, a sve to preko našeg makle luke Zebruge i to e, na različite načine, dakle i e, kod nas prolazi čak i interkontinentalna kargo roba. U sjevernoj Francuskoj i e, Belgiji e, ima puno industrije, naročito tekstilna industrija, dakle to je u blizini našeg luke, zatim farmaceutska industrija, e, različiti strojevi, poljoprivredna proizvodnja i tako dalje. posto onoga što čime mi trgujemo je izvoz, a 37% uvoz trgujemo ne samo sa istočnom Europom primjerice što se Europe tiče, ali i Italija gdje 50 vlakova tjedno dovode robu iz Italije u Zebruge, a isto tako mnogo toga dolazi iz Francuske ili iz sjeverne Španjolske. A isto tako u samom mm, Ujedinjenom kraljevstvu puno toga dolazi ne samo u jugoistočni dio Engleske, već i na sjever Engleske. I, i to e, zapravo se odnosi na 5000 izravnih radnih mjesta. Nije važna samo luka sama po sebi, već i različiti industrijski sektori. 70 različitih isporuka imamo svakog tjedna iz naše luke. 5000 ljudi radi u našim skladištima. E, dolaze tu iz, u naša skladišta u Zebruge i onda nakon toga ih isporučujemo sljedeći dan svugdje u Velikoj Britaniji kamo trebaju doći. E, to je e, vrlo važno, naročito kad se radi o e, robi koja je osjetljiva kao na primjer poljoprivredni proizvodi koji zaista moraju doći na vrijeme. Nadalje važni smo i za automobilski sektor mi nismo samo europski lider, već i svjetski što se tiče prevoza automobila koji dolaze iz Europe, ali i iz e, dalekog istoga i Meksika. Dva milijuna automobila prolaze kroz našu luku, 70% izvozimo s europskog kontinenta u Ujedinjeno kraljevstvo, a 30% uvozimo iz Ujedinjenog kraljevstva, dakle ta trgovina vrlo je važna i za Ujedinjeno kraljevstvo. Ono što je vrlo važno je velik dio te robe jest tranzitna roba, što će biti vrlo značajno nakon Brexita. Primjerice Toyota ima e, poslovnicu kod nas i mnogo toga ne dolazi samo iz Valencijena u sjevernoj Francuski i stvornice Toyota, već iz Turske i s dalekog istoka, što znači da je ta transitna funkcija izuzetno važna. Što se tiče pak Brexita, do kojeg će doći, ono što mi želimo je da se sklopi trgovinski sporazum. Već sada imamo poteškoća zbog odnosa između eura i funte, što je jače euro. E, tu e, je veća konkurentnost sa drugim državama, primjerice tekstil koji dolazi iz Turske. No, što je tu je. Ako dođe do takozvanog VTO scenarija i kada gledamo na e, carinske dažbine, e, to će biti značajno jer će one biti e, značajne, recimo 25% na sokove, 8% na automobilske dijelove. 86 milijardi eura će se E, na primjer e, morati plaćati u našoj zemlji i to će biti ogromno za belgijsko gospodarstvo. Jako ćemo izgubiti, mogli bismo izgubiti od 42 e, tisuće, čak do 42 tisuće radnih mjesta ili po nekim procenama 10 tisuća radnih mjesta. Bez obzira na Brexit, trgovina će i dalje postojati. Ono što ne možemo utjecati na odnos e, funte i eura. Međutim, e, povećat će se carinske deklaracije za 37%. Dakle, na kraju će imati jedno milijun carinskih deklaracija koje će treba napraviti. Imamo zapravo jedan informatički sustav. Vrlo bi bilo važno da svi dionici sudjeluju u tome. A carinska služba Europske unije i belgijska carina bi u tome trebali e, raditi na tome da ta platforma zaživi, baš kao i e, carinici u Ujednom kraljevstvu. Za kraj moram reći da nam je potreban jasan prijelazni period. To je danas već ranije rečeno e, dve ili već koliko godina kako bi se nastavila sadašnja situacija kako bismo zapravo samo jednom se morali sve mijenjati, e, ne za vrijeme prijelaza, ne poslije. Dakle, kada se e, pregovori e, sasvim završe. Trebamo jasne naznake i treba imati jasan i cjelovit trgovinski sporazum koji će omogućiti slobodno kretanje robe. Važno je također da se u to uključe i internacionalna roba dakle koji u Europskoj uniji dolazi preko Ujedinjenog kraljevstva. A želimo također da što je prije moguće započnemo pripremama na terenu, da ne moramo dakle čekati za kraj e, samog e, trgovinskog sporazuma kako bismo sve prilagodili u lučkim strukturama. Htjeli bismo izbjeći bilateralne sporazume kako ne bismo, bilo bi i ovako važno da sve države Europske unije zapravo imaju, budu se nađu u istoj situaciji. I recimo među mogućnostima koje se otvaraju je više izravnog trgovanja s Irskom. Hvala lijepa i osim toga držali ste se zadanog vremena, bili ste vrlo jasni i inzistirali na prijelaznom periodu kao i u tome da pravila trebaju biti vrlo jasna, našto kad se radi o budućem trgovinskom sporazumu. A sada dajem riječ predstavniku Dublinske luke. Izvolite. Ja dolazim iz Dublinske luke koja je najveća u Irskoj. Ja sam inženjer i mi trebamo graditi infrastrukture što je zapravo za nas najveći izazov. Brexit će stvoriti ogromnu neizvjesnost. Jako je teško e, stoga planirati. Pokušat ću odgovoriti na pet pitanja jedno po jedno. Za nas je u prosincu su se stvari malo pojasnile kada je gospodin Barnje rekao koje mogućnosti postoje nakon Brexita i to smo pokušali usporediti s onima preko čega Britanci ne mogu preći. Dakle, hoće li to biti soft ili hard Brexit? Mi smatramo da svejedno. Brexit će biti Brexit, na osnovi toga planiramo i e, nemamo tu alternativa. Što će dogoditi na političkoj razini je nešto drugo. E, mi ćemo se isto tako pripremati za najgori mogući scenariju, a nadati se najbolje. Mi moramo dakle planirati kako će biti infrastrukture naše luke. Usimajući sve to u obzir, počeli smo E, razmišljati kako izgraditi fizičku infrastrukturu e, pograničnih postaja u Dublinskoj luci. Nije to sad nešto nadnaravno, ali moramo surađivati sa velikim brojem e, institucija i ustanova u Irskoj, od sanitarne inspekcije do pogranične policije. E, dakle, moramo planirati, onda ćemo izgraditi i sve treba biti gotovo do 29. ožujka 2019. godine. Ako pak ne dođe do Brexita i ako to ne bude biti potrebno, izvrsno, jer e, bolje je imati pa da nije potrebno nego nemati a da bude nužno. Što znači Brexit za Irsku? E, gospodin Dorsman je dao neke podatke, a Dublin već sada e, ima oko 200.000 tisuća jedinica godišnje robe koje nisu iz Europske unije koje dođu preko Rotterdama gdje se obavi carinjenje. E, mi planiramo da ako situacija izmjeni da mož, preko noći da možemo djelovati i funkcionirati. Nakon Brexita Dublin će i dalje ostati e, glavna e, luka za Irsku, otprilike 88% će biti roll on roll off trgovina i ti trajekti idu u Ujedinjeno kraljevstvo, ali i u evropska eh, luke. Imamo i jedan od najvećih trajekata koji postoji koji može 8 kilometara vozila na sebe primiti i on ide u Francusku i u Zebruke. Irish Ferries, jedna od najvećih trajektnih tvrtki, je upravo sada započela s jednom linijom koja e, će sa novim brodom ići za Šerbur od svibnja ove godine iz Roslera. A e, irski trajekti su također odlučili da će imati liniju Dublin Holyhead e, sa takvom vrstom brodova. Dakle, mi smo vrlo fleksibilni i vidimo da se već razvijaju linije između Dublina i e, kontinentalne Europe, a mislim da će se taj trend nastaviti. Oprostavljam slajd koji se gotovo ništa ne vidi, čak ni ja ne uspijem vidjeti i pročitati što tu piše. Pitano se kako će biti eventualne promjene regulative nakon e, Brexita. Pa to je zapravo jednostavno pet puta će se povećati broj onih jedinica koji će trebati proći kroz carinjene. I mi se zapravo sada pripremamo za to. Pojavit će se jedna nova grana, a to su carinici 1992. godine, oni su nestali jer više ih nije bilo potrebno jedinstveno tržište je zapravo britanski proizvod. Lot Coffee 1985. godine je na tome radio jer je ustanovljeno koje sve barijere postoje za slobodnu trgovinsku razmjenu. Tada su ukinute carine i carinici, a sada se eto, nažalost, sve to opet mijenja. Pita se također kako će Brexit utjecati na naše planove sljedećih 5 do 10 godina. Zapravo na naše planove gotovo se uopće neće odraziti. Irsko stanovništvo će se povećati od 2040. godine za 17% i mislimo da će se e, promet kod nas povećati. Ali to je toliko kratak rok koji vezan za Brexit da zapravo neće utjecati na sve ono što ćemo mi trebati onako napraviti u Dublinskoj luci. E, preskačem sad dječa dva slajda u kojem sam govorio o tome da imamo e, puno toga što moramo napraviti vezano za TNT u e, mreže u Dublinskoj luci. Ali Brexit je kratkoročno E, nešto što godi kratkoročno za 57 tjedana. Pa moram reći da ne vjerujem da će se u 57 tjedana razviti novi sustavi informatičke tehnologije i tako dalje. Mislim da to nije moguće u 57 tjedana. Što smo čuli od gospodina Grifica i e, trajekata, e, ja mislim da njihov rad nije dovoljan. Ja mislim da tu trebaju puno raditi i luke i e, prevoznici i e, e, trajektne luke. Svi oni morat će se podvrgnuti carinskim propisima Europske unije. I kod mene je to sve kristalno jasno, dakle moramo raditi na osnovu tih hipoteza. A još među pitanjima nas pita što očekujemo od pregovarača. E, e, što se tiče luke sa zapada Velike Britanije, s njim smo razgovarali. Oni su nam rekli da nemaju konačne odgovore na naša pitanja i trebaju znati što će biti rezultat pregovora. Ja bih dakle tražio od pregovarača da je potrebna vrlo glatka tranzicija u budućnosti, ali bih tražio da britanske luke budu spremni za moguće posljedice, za najgore posljedice i još jednom kažem, nadamo se da do tih najgorih stvari neće doći i da će sve na kraju cijeli rezultat eh, proći glatko. Hvala lijepa. Sada riječ ima gospodin Lajton na sedam minuta. Hvala. Nisam Evo nisam donio nikakve slike niti prikaze, nadam se da ću dobro e, uspjeti to sam e, iznijeti. Evo ja sam e, u udruzi Bižanskih luka i evo nadam se evo, da će vas zanimati što imam za reći u dva dijela. Prvo kratki uvod u našu udrugu BP i trgovine koju trenutno imamo sa zemljama članicama Europske unije i zemljama izvan Europske unije, a drugo podijelit ću e, s vama što mislimo da će biti utjecaj na ABP Brižanske luke i također e, kako mislimo e, postupiti prema potencijalnom utjecaju. ABP je najveći operator luka u Ujedinjenoj kraljevini. Mi smo u privatnim rukama. Imamo mrežu 21 luka diljem Ujedinjene kraljevine E, engleske, Velsa i Škotske s jednom četvrtinom e, pomorske trgovine i zajedno sa našim klijentima imamo 19 tisuća e, zaposlenih i 5 milijardi funte doprinosimo godišnje. A kao skupina otprilike 45% naše trgovine je sa zemljama članicama Europske unije, a 55% sa ne EU zemljama. Međutim, to se znatno e, detaljno razlikuje kada pogledamo e, što otpada na koju luku. ABP recimo ima luku Southamptona i jugu e, Engleske. To je glavna luka, između ostoga i kontejnerski terminal i izvozna luka sa 45 milijardi funti godišnje i 65, 65 milijardi od toga je izvan Europske unije ali više od 80% ukupne trgovine ove luke zapravo je sa e, zemljama izvan Europske unije. Naprotiv tome četiri luke na istočnoj obali Engleske, a otprilike 60% njihove ukupne trgovine je sa Europskom unijom, na primjer velika veličina e, automobila e, dolazi iz Europske unije, a prošle godine u Imingen na Hamru imali smo otprilike E, najveći e, dio trgo, prikolica e, sa automobilima koji su dolazili iz Europske unije i 90% toga je bio nepraćeni roro ako znate što bi to značilo u našoj E, trgovine. Znači, osim toga imamo i golemi kontejnerski promet sa Europskom unijom, ali mislim da je dosta brojki, dakle, koji će biti utjecaj e, Brexita na luke. E, moji komentari, ako napustimo Carinsku uniju, neću sada spekulirati o učinku na izlasku iz Carinske unije ili zajedničkog tržišta na ekonomski rast, ali što se tiče ekonomskog rasta, Mislim da će ukupni volumen trgovine između EU i UK e, završ, e, ovisiti o ishodima pregovora. Neću govoriti koje su prednosti ili ne e, članstva u Carinskoj uniji, ja ću samo govoriti o implikacijama izlaska iz Carinske unije za prenos prometa, provoz prometa preko granice. Kao što sam već rekao, implikacije izlaska iz Carinske unije bit će različite za svaku od eh, navedenih luka, ovisi to o tome koliko imaju udio EU prometa prema ne EU prometu. Najveće zabranžati učinak na luke koje imaju velike volumene eh, nepraćenog roro prometa u i iz Europske unije. I rečeno je da dodatne carinske provjere u tim lukama mogu uzrokovati i kašnjenje, posebice kad e, se radi o ograničenim prostorima. Recimo Dover, Luka ima najveći, je najprofiliraniji primjer toga u e, Europskoj uniji, u Ujedinjenoj kraljevini i e, recimo to je jedno od velikih pitanja koje se postavlja u kontekstu Brexita u srednjoročnom razdoblju. A sada što se tiče da biste shvatili ko je rizik kašnjenja u takvim lukama kao što je dover, e, da vidimo što se događa sa robom koja izvan Europske unije dolazi u e, takve luke. Zahvaljujući modernim IT sustavima, otprilike 1,3%, samo 1,3% tereta e, izvan E, Europske unije zaustavljaju e, carinske vlasti Ujedinjene kraljevine za provjeru. 80% toga e, su zdravstvene provjere što se tiče sigurnosti hrane a na prvi dan uzlaska Brexita i izlaske iz Carinske unije regulatorna prilagodba će tražiti dodatne provjere hrane i životinje između Ujedinjene kraljevine Europske unije i razumno je očekivati da neće trebati provjeravati sigurnosne provjere e, nakon izlaska iz Carinske unije u, smislu postataka u odnosu na ono kako je izgledala situacija dok smo bili u Ujedinjenoj Tako da broj e, provjera na teretu neće porasti tako da će poremetiti trgovinski tok. Međutim, ništa od toga ne znači da neće biti kašnjenja za nepraćeni roro promet u lukama kao što je dover. To je samo priznanje činjenice da kašnjenje, ako se pojavi, neće nužno biti posljedica praktičnih ili tehničkih faktora samima po sebi, nego takva kašnjenja i disrupcija će biti posljedica političkih odluka koje nosimo sada i kako one utječu, na upravljanje granicama s obe strane. Dakle, ako zemlje članice i ujedinja kraljevina omoguće jedno tranzicijsko razdoblje i počnu raditi na razvoju novih sustava već sad odmah i pristupe pragmatično, problemi se mogu izbjeći. A kako ćemo upravljati rizikom, recimo za nepraćen promet je da se bolje iskoriste ruke koje povezuju istok e, Engleske i kontinent, a to će nekada tražiti promjenu e, modaliteta prevoza između roroa i kontejnera, a mogući prednost toga je da bi to moglo zapravo smanjiti udaljenost e, s jedne, na koju se taj e, teret kreće s jedne i druge strane granice. Također treba se uključiti sa, u suradnju sa lukama sa druge strane granice. To je za našu udruku ABP ključna stvar kako bismo našim klijentima pružili najbolju uslugu i mi zapravo zajedno e, kao i klijenti i druge luke želimo e, osigurati glatki promet. E, Europske luke i dalje će biti prijatelji i partneri i nastavit ćemo raditi na daljem e, tijeku i razvoju i rastu. Hvala vam lijepa na ovom izlaganju. A sada krećemo na e, raspravu. Ponovno slijedimo metodu ping-ponga. Pet minuta, gospodin Vin van den Kamp. E, oni koji žele uzeti riječ moraju se sada javiti. Izvolite gospodine Wim. Hvala. Mogu li na samome početku reći da u ovome domu postoji vrlo mala odabrana e, ekskluzivna e, skupina političara koji smatraju da je Brexit nemoguć i znate da ja pripadam toj odabranoj skupini. E, znao sam da ću dobiti priliku to reći u nekom trenutku danas poslje podne. no to je više komentar, a ne toliko pitanje. Moram samo reći da sam bio zaista vrlo impresioniran onime što ste rekli o jednom prijelaznom razdoblju i o tome što ste govorili, niste govorili o nekoliko obnovljenih e, prijelaznih perioda. Slušao sam ovu raspravu i mislim da je izuzetno važno držati se toga da postoji samo jedno prijelazno razdoblje. Imam jedno pitanje. Automobili Toyota proizvode se također u Ujedinjenoj kraljevini. Prije izvoza dolaze li ponekad k vama? I što će se dogoditi u smislu carinskih pristojbi u budućnosti? vaše pitanje je pošto previše složeno. Postoje robe koje dolaze k nama iz Ujedinjene kraljevine za e, na sklapanje nakon čega se e, šalju u Australiju ili negdje drugdje i što je još važnije postoji zapravo i suprotna situacija gdje nam dolaze automobili sa japanskog tržišta koji se izvoze na, na tržište Ujedinjene kraljevine oko 150 tisuća takvih automobila prolazi kroz Bruž na redovitoj osnovi. A ispričavam se, postavili ste mi pitanje. Od milijun automobila koji se izvoze na tržište Ujedinjene kraljevine, 150 tisuća njih predstavljaju međunarodni teret koji prolazi kroz našu luku. Mi želimo zadržati tu dodanu vrijednost i nakon Brexita. To samo po sebi nije, važno, e, nije teško, ali to je samo jedan od sporazuma koje ćemo morati sklopiti vezano sa e, carinskom upravom, hoće li nešto smatrati kao robu u provozu ili ne. Dakle, koji je to element koji čini razliku između provoza i um, trošarinske robe? Oduvijek sam mislio da su britanske luke privatne, to nisu javne ustanove u državnom vlasništvu, to su privatna poduzeća. Imate li zbog toga više manevarskog prostora nego primjerice Dublin? imate li dakle u lukama u Rotterdamu ili Bružu, s obzirom da su privatna poduzeća više manevarskog prostora? Ispričavam se. Kao prvo, nisam baš siguran što smatrate pod ovim pojmom manevarski prostor. Ono što je važno reći jeste da je veličina luka u Ujedinjenoj kraljevini u privatnom vlasništvu u smislu manevarskog i naša je jedna od njih u smislu manevarskog prostora primjerice kad se radi angažmana sa britanskom vladom mislim da svi neovisno o tome jesu li privatni ili javni e, jesu u e, komunikaciji sa britanskom vladom gospodine O'Reilly roba e, prolazi kroz Dublin i ide na putu prema Belfastu. Što se događa tada? Jednostavno ne znam. To je zapravo e, jedno od, jedan od velikih misterija. Naime, pitanje kopnene granice je zaista izvanredno pitanje i to definitivno nije u mojoj nadležnosti. Radi se o vrlo osjetljivom pitanju, ne znam što će se dogoditi u ovome trenutku. E, znam da e, velike količine roba koje idu u sjevernu Irsku dolaze kroz Dublinsku luku zbog vrlo jednostavnog razloga zato što brodovi dolaze iz e, sjevernog Irskog mora i s obzirom da je udaljeno samo 160 km između Dublinske luke i konačnog odredišta apsolutno je logično da ta roba prolazi kroz Dublinsku luku ali zaista ne znam što će se dogoditi u budućnosti ono što mi možemo učiniti jest osigurati infrastrukturu u Dublinskoj luki za luci za e, uvoznike neovisno o tome odakle roba dolazi. Dakle, ono što je naša prva briga je da ta luka ostane otvorena za sve neovisno o podrijetlu robe. Hvala, gospođa Anderson, pet minuta. Gospodine O'Reilly, jako mi je drago što smo vas imali prilike čuti kao i ostale govornike. Veselim se posjetu Dublinu e, vrlo skoro sa izaslanstvom odbora TRAN. Drago mi je što gledate budućnost kroz e, roze naočale, međutim zaista se pitam imaju li i luke u Ujedinjenoj Kraljevini razloga tako pozitivno gledati u budućnost. Kao što znate, uredba o lukama kojom smo se bavili ovdje u ovom odboru bila je u parlamentu vrlo kontroverzno pitanje. Mislim da smo na kraju uspjeli doći do dobrog i uravnoteženog rezultata koji podrazumijeva vrlo pametne, razumne mjere vezano uz transparentnost, efikasnost i radnu snagu. Postavljam vam pitanje ako Luke luke ujedinjenoj kraljevini kažu britanskoj vladi da ne žele primjenjivati tu uredbu i to više ne bi e, značilo da vrijede jednaka pravila za sve kako biste vi u dublinu prihvatili takvu situaciju? ja zaista ne mogu spekulirati e, o tome e, što će učiniti druge britanske luke e, druge luke u britaniji britanija ima vrlo specifični i povoljan geografski položaj neke stvari funkcioniraju na jedan način za ujedinjenu kraljevinu a na drugačiji način za irsku u ovom trenutku mogu samo reći da se uopće ne brinem da bi Dublin, da bi u slučaju da britanske luke funkcioniraju u skladu s drugačijim propisima to imalo ikakvog negativnog učinka na dublinsku luku. E, za nas su zapravo najvažnije carinske prijave koje nisu vezane uz e, lučku infrastrukturu, već uz političke odluke vlade, propise Europske unije i trgovinske odnose sa partnerima diljem svijeta. Stoga je vrlo važno dobiti jasne upute vezano uz to da bi se znalo što se prijavljuje, što ne. E, ponekad e, stvari zapravo mogu ići od luke do luke, ali to ništa ne znači. Svi želimo primjenu jednakih pravila za sve. U tom kontekstu ovo što je gospodin Van den Kamp rekao je vrlo važno. Ne možemo imati drugačije carinsko postupanje između Nizozemske, Belgije, Francuske i Irske recimo. E, jedno pitanje vezano uz carinsku kontrolu. E, gospodine Leighton, vi se činite vrlo optimističnima da će postojati regulatorno usklađenje tako da carinske kontrole neće predstavljati problem. Međutim, možda biste mogli dati svoj komentar vezano uz činjenicu da ćemo mi zapravo e, prema europskom zakonodavstvu biti treća zemlja. Činjenica jest da Europska unija vjerojatno neće biti baš pretjerano opuštena vezano uz činjenicu da će se carinska kontrola obavljati na drugačiji način. E, dakle, uvoz robe kroz naše luke kao luke treće zemlje znači će da očito regulatorne norme možda nisu jednake. E, ne znam hoće li biti regulatornog usklađivanja, a ako će ga i biti, zašto bi europska strana trebala to opušteno prihvatiti? Gledajte, sve ovisi o vremenskom okviru o kojem govorimo. Ako govorimo o tome kako će se stvari e, odvijati od prvoga dana, čak i da nema regulatornog sporazuma, ono što radimo u Ujedinjenoj Kraljevini neće se razlikovati od onoga što smo radili dane ranije. Dakle, nema potrebe za brigom da će doći do kratkoročnog nepovoljnog efekta vezano uz te kontrole. Ako se norme krenu mimo ilaziti ili razilaziti nakon nekog vremena, onda će možda postojati E, razlog zbog kojeg bi trebalo uvesti nekakve dodatne promjene, ali to će se učiniti s vremenom ako se ukaže potreba. Samo želim ponoviti još jednom da se moji komentari odnose na blisku budućnost. Nema nikakve potrebe da od prvoga dana uvedemo drakonske carinske kontrole. I točka. Jedini dodatni komentar koji mogu dati jest da mislim da je važno ne zaboraviti e, ono što sam spomenuo ranije. Postupci koje sada imamo vezano uz različite propise koji se odnose na sigurnost hrane e, u različitim dijelovima svijeta. Ujedinjene na kraljevi, njezine vlasti zaustavljaju nekakvih 1,3% od ukupne količine robe koja dolazi od toga doći na 40% ili 80%. Čisto sumnjam da uz pragmatičan pristup, a ne drakonski ili dogmatski, bilo što treba doći u situaciju da stvari stanu i nema prometa. Samo još jedna stvar. Kad govorimo o situaciji u Doveru, moramo e, zapravo smanjiti vrijeme kontrole na 15 sekundi da bi se izbjeglo predugo čekanje. E, trenutačno smo čuli od Ministarstva prometa da postoje tehnološki prijedlozi koji bi omogućili da se kontrole smanje, predlažu vrijeme za provjeru od e, minimalno dvije minute. Dakle, zanima me na koji, e, što nije dovoljno da se riješi trenutačni problem, kako namjeravati prevladati ovu razliku između 15 sekundi i dvije minute? E, ne mogu govoriti dakle u njihovo ime. Ono što mogu reći u ovome trenutku jest da će dovarska luka sigurno tjesno surađivati s vladom i uspješno pronaći rješenje. Koje će to rješenje biti ja ne mogu u ovom trenutku reći, ali siguran sam da će se suradnja nastaviti i da ćemo se pobrinuti da postoji adekvatan sustav. Želio bih dodati nešto. Ne vjerujem da neće biti dodatnih provjera. Čak i ako kažete da to nije nužno, bit će ih, zato što postoje razlika između toga jeste li ili niste u Carinskoj uniji. Ako ste u Carinskoj uniji imate jedan sustav, ako niste imate drugi. Upravo zato mislim da trebamo ljudima reći da ta dvojba postoji trenutačno primjerice imamo u regiji pet ljudi koji čine ekspediciju koja provodi kontrole u budućnosti ćemo ih možda trebati stotine to će značiti potrebu za investicijama u obrazovanje to će značiti potrebu za uspostavom sustava organizacije koja to može pratiti e, samo jedno pojašnjenje nisam rekao da neće biti potrebe za dodatnim provjerama ja samo kažem da e, povećana količina potrebnih E, kontrola neće dovesti do toga da se cijeli sustav blokira i stane. Hvala vam lijepa, gospođa Meissner, pet minuta, izvolite i nek se pripremi sljedeći govornik. Hvala, za početak jedno pitanje e, e obojci govornika. Dakle, e, doista se već sada može vidjeti kako će izgledati utjecaj na e, ekonomiju. Naime, 50% prometa iz Europske unije, ako se sada manje proizvodi u Ujedinjenoj kraljevini, recimo što se tiče njemačke proizvodnje, koja recimo Siemensa i tako dalje, koji će manje sada tamo raditi i sada naravno E, uzevši u obzir dodatne uvozne i izvozne kontrole, to će vjerojatno utjecati na to da će se određene tvrtke povući. E, evo, to je pitanje bilo za britanske luke. Mislite li da će se to dogoditi? Uh, uh, um, Hvala na pitanju. Ja ću prvi odgovoriti. Ne, ne osjećam strah, ali ali ispričavam se, međutim pomalo postaje dosadno govoriti na neko ta pitanja. Trebamo li osjećati tjeskobu ili ne, neovisno o tome E, to će ovisiti zapravo o budućim trgovinskim pregovorima, a oni će se možda odvijati u e, dobroj volji e, sa fokusom na zajednički cilj i dobrobit ili se mogu odvijati u drugačijem kontekstu. Međutim, s obzirom na naše tjesne poslovne odnose s kolegama diljem Europe, uključujući i Njemačku i uzimajući u obzir Siemens koji je jedna od naših naj mušterija, trenutačno zaista ne osjećam nikakav poseban strah. Što se nas tiče, strah je zapravo loš gospodar. Mislim da je važno imati dobre susjede i dobar odnos. Mislim da nam je svima u interesu da postoji dobar gospodarski odnos sa Ujedinjenom kraljevinom, ali naravno da kratkoročno možemo očekivati određene fluktuacije u određenim sektorima. E, također tu su i eventualna kolebanja i razlika u tečaju između funte i eura. To je vrlo važan čimbenik na koji su primjerice prehrambeni i tekstilni sektor vrlo osjetljivi. Stoga mislim da se ne može očekivati da kratkoročno neće biti nikakvoga učinka. Nadamo se da će dugoročno stvari biti jasnije. Hvala. Pitanje za gospodina Lejtona vezano s britanske luke. Mislite li da bi mogla biti prednost e, to što će doći do Brexita, jer više ne trebate uzimati u obzir uredbu o lučkim uslugama? Znam da se u Ujedinjenoj kraljevini ona nije baš pretjerano niti svidjela. E, je li činjenica da ste slobodni od različitih uredbi i te nešto što je za vas dobro? A druga stvar, je li zapravo eh, bolje za vas da ostanete sastavnim dijelom europskih mreža ili da budete izvan njih eh, nakon Brexita? Zaista ne vidim nikakvu prednost u eh, spekulacijama o tome koje bi mogle biti prednosti ili mane kao ishod pregovora koje trenutačno ne razumijemo niti znamo kakav će taj ishod biti ja bih mogao navesti 20 hipotetskih prednosti, 20 hipotetskih mana, svi ste njih vjerojatno e, svjesni i svi se mi na njih pozivamo kad izražavamo vlastita politička stajališta, ali mislim da nisam ovdje zato. Ovdje sam zato da bih se usredotočio na potencijalni učinak na e, promet e, roba preko granice. Hvala. Pitanje za gospodina O'Reillya vezano uz Dublin. Razgovarala sam sa nekoliko ljudi iz Irske koji su u sektoru prometa i oni se zapravo kao prijevoznici boje da bi e, Brexit mogao vrlo negativno utjecati na Irsku te utjecati na trgovinsku razmjenu između Irske kao članice Europske unije i E, drugih e, zemalja kao i za države članice. Međutim, izgleda da vi ne dijelite te iste dvojbe vezano uz luke. Prema ovome što govorite ne vidite da postoji baš veliki broj problema. Hvala vam lijepa na ovom pitanju zato što mi omogućuje da razjasnim jednu vrlo važnu stvar. Kad kažem da se ne bojim učinka Brexita, govorim isključivo o Dublinskoj luci. Dakle, Prva stvar koju želim reći o Brexitu. Jedna stvar koju znam jest da neće rezultirati dodatnom trgovinskom razmjenom. Činjenica jest da će postojati dijelovi e, irskog gospodarstva koji će biti vrlo negativno pogođeni. E, većina, e, jedan veliki dio jedan dio primjerice prehrambene i poljoprivredne industrije će definitivno osjetiti negativni učinak e, učinak neće biti pozitivan to je nešto od čega će se možda oporaviti nakon nekog vremena ali to će također kao i nekim drugim sektorima gdje veći dio roba prolazi kroz e, Dublinske luke za ujedinjenu kraljevinu zaista rezultirati i gubitkom radnih mjesta i tako dalje e, također će se osjetiti učinak na irskoj na irskoj prijevozničkoj e, industriji. Dakle, stvari koje su moguće sada neće više biti moguće u budućnosti, zato što sada idu na kopnani most. Čim imate dodatne poteškoće u kretanju kroz e, Britaniju, morat ćete zapravo ići na e, aranžmane e, poznate pod nazivom TIR, što znači da roba koja odlazi u Kinu, u Afriku ili slično, će biti zapravo jednako tretirana kao i ona koja dolazi iz kopnenim putem iz Irske. Međutim, za Dublinsku luku ne, to neće biti negativnog učinka zato što zapravo pogledate li kako stvari funkcioniraju, možete to usporediti sa situacijom s recesijom 2008. godine. Hvala. Gospođa Jill Evans. Zahvaljujem. Ja predstavljam Wales i Očigledno je da će biti veliki učinak posebice na luku Holyhead kojima je jedno od najvećih e, e trajektnih prometa u Europi i jednostavno nema fizičkog kapaciteta za uvođenje svih tih e, provjera koje će biti potrebne ako će doći do tvrde granice, tako da imamo velike zabrinutosti oko učinka na velšku, velško gospodarstvo i dobre odnose s Irskom. I a, Velška vlada je kao odgovor održala istragu koja se tiče budućnosti luka u Walesu i jedna stvar kojom su se bavili kada su ispitivali te po mogućnosti su bile eventualne slobodne luke ili slobodne zone u lukama koje su bile predložene kao način za jačanje gospodarstva i možda ublažavanja nekih od najjačih učinaka hard Brexita. Pa evo, ako možete to prokomentirati, zahvaljujem. Sorry, have no idea why. Ne znam zašto sam <laughs> nabijao slušalice, <laughs> ne znam šta mi je došlo. Da. Da, Holy Head je luka, odnosno vrsta prostora koji je sličan e, doveru možda. I kao što sam već pokušala reći, svakako u bližoj budućnosti Neke će se stvari, naravno, ako se pojave kao problem, morati riješiti, ali to će sve ovisiti o pristupu vlada ko s ove i one strane granice. Možda, evo da kažem to izravno. Ako će, e, recimo, netko zaustavljati svaki e, kamion i pregledavati, znate što će biti, ali kažem da to ne mora nužno tako završiti. Ali dobro, dobro, hvala što ste spomenuli i slobodne luke i slobodne trgovinske zone. Svakako to je koncept koji se ponovno pojavio, kao što sam rekao u politike, u, u krugovima Ujedinjenoj kraljevini poslije Brexita. To je svakako nešto čime ćemo se mi pozabaviti Možda je načelno to način postupanja, e, poticanja regeneracije u lukama i možda recimo i e, poticanja novih investicija, nove proizvodnje i tako dalje, kao i drugih vrsta aktivnosti u lukama. No, možda je to jedna od e, stvari koje mogu biti od za Ujedinu kraljevinu nakon Brexita, kao što sam spomenuo, postoje i drugi popsi, ali odnosno E, ovisno o tome kako će se situacija razvijati. Morat ćemo sačekati i vidjeti. Naime, luka Holyhead je od ključne važnosti za Dublinsku luku. Holyhead, Dublin je dobar kale samo u manjane skali. I vratit ću se na ono što rekao David, a što se e, slaže s onime što govori e, nama Irska carina. Sve dok ljudi žele provoditi isti promet, eh, iste propise za ne EU promet, neće to biti tolikog eh, utjecaja. Kad ljudi govore o čarobnim tehnološkim rješenjima, neće to ići baš tako. Tu će trebati puno eh, dodatnog rada koji će trebati baciti u sustav. Transporteri će morati ispunjavati carinske prijeve, to je veliki, velika E, veliki, veliko planiranje i puno posla za e, one koji će slaviti sa trajekta. I to će svakako promijeniti neke naše e, opskrbne lance. Neki će se prebaciti iz Holikeda u Rotterdam jer će to biti administrativno jednostavnije. I također još će se neke recimo kontejneri i tako dalje E, će e, pretrpeti puno administrativnog tereta pa će se i to možda promijeniti. Znači ono što govorim što se tiče priprema, postoje procesi i sustavi e, koji omogućuju da recimo se roba koja ne dolazi iz Europske unije procesira ako se to može sada primijeniti na pet pet puta veći volumen ako to bude tako, to će ići, znači onih 1, 1,5%. Ako recimo pogledamo jutro sa e, najvećim opterećenjem sa dva e, sa dva e, trajekta iz Holly Heda E, možda 10% toga prometa će trebati pregledati, to 50 prikolica. Mislim, moći ćemo parkirati 50 prikolica i prekontrolirati. Možda to neće niti biti toliko, znači ako to razvijete na operativne komponente, sve je to više manje izvedivo. Moja najveća zabrinutost je ipak da e, ljudi sa operativne razine bi se mogli zanijeti recimo ovim glamurom političkog e, dijaloga i naslova u novinama. Mislim, e, može se puno toga odraditi ipak e, i mislim da scenarij Brexita i post-Brexita neće imati tako negativni utjecaj na naše luke. Da, možda što se tiče ovih transportnih zona i slobodnih zona, mislim da su tu uključena dva različita elementa. Ako je roba iz Europske unije ulazi u jedinu krajinu ili ako dolazi izvan Europske unije prolazi kroz Europsku uniju ulazi u jedinu krajinu. Ako dolazi izvan Europske unije, prolazi kroz Europsku luku i ide na britansko tržište, onda svakako je važno vidjeti kako možemo recimo e, uspostaviti neku slobodnu zonu sa E, suspenzijom carinske deklaracije, zajmo za tranzit i prolaz, to je recimo važno što se već može dogoditi, ali obzirom da se radi o carinskoj uniji to nije problem, ali to će sutra biti bitno. Za koja dolazi iz Europske unije, ulazi u Ujedinjenu kraljevinu, bit će dvije važne stvari. Prvo, carinska deklaracija organizirana e, sa e, E, recimo za velike tvrtke iz Frankfurta neće biti problem, ali za manje tvrtke bi moglo biti problem. Pa mi predlažemo recimo da se može roba dovesti u zonu Lucitus, da se organizira izvoz iz slobodne zone, jer inače će e, mnogo malih transportnih poduzeća propast jer jednostavno neće moći E, postupiti e, po ovom transportu, e, po ovom modelu. Dakle, veliki će se moći reorganizirati, ali mali za njih u lukama treba stvoriti slobodne zone gdje će moći pripremati izvozne deklaracije i onda ići na izvoz izvan Europske unije. Hvala lijepa gospođo Evans. A Naši su govornici malo prekršili vrijeme, prvi put se to dogodilo. Izvolite, sljedeći govornik tri minute. Hvala, ne treba tri minute, treba će manje od toga. Evo, hvala evo što sam uopće mogla postaviti pitanje. Mogu li ponoviti pitanje? E, znači, e, britanski e, brodari se boje da će izgubiti trgovni nakon e, pregovora e, izvoz i uvoz robe će biti e, pod velikim upitnikom za trgovce u izvan Europske unije. Dakle, još jednom, kakvu vi vidite prednosti za trgovinu izvan Europske unije i drugo? Mislite li da će kontejnerski promet zaobilaziti luke u Ujedinjenoj kraljevini? Hvala. u redovnim e, okolnostima se sa mnom može razgovarati, ali sad ću morati zapravo se samo ponoviti i biti jako dosadan. Dakle, a to su pitanja na koje možemo odgovoriti, možemo recimo spekulirati tu, ali svejedno postoji puno toga što treba pojasniti i naučiti o tijeku pregovora i tako dalje, a koji se može voditi u konstruktivnom kontekstu ili tako. Dakle, mislim da je to zapravo pitanje koje bi možda trebalo pitati kasnije u ovom procesu. Evo, ispričavam se ako to nije baš bilo jako korisno. Eto. Just, just a little come back to that, uh, Evo sam jedan komentar na to. Imamo još samo 57 tjedana pred nama. Hvala. Mislim, često čujemo u novinama u Ujedinoj da sat otkucava. Pa e, možda treba gospodinu Barnijeru poslati digitalni sat da ga ne muči više to e, kuckanje sata konstantno. Hvala lijepo. Sada gospođa Klun ima riječ. Hvala, bojim se dakle, ja sam htjela isto spomenuti ovaj sat i ovih 13 mjeseci. Dakle, ovog tjedna smo već e, čuli da se Luka Rotterdam priprema za najgore i Dablinska e, luka također kaže da dolazi ožujak 2019. da se oni pripreme isto također za e, mogućnost da Brexita i da se pripreme sve te usluge. Znači rekli ste i brojke koliko se dolazi iz Europske i tako dalje i rekli ste koji je najgori e, scenarij e, i tako dalje. Znači, želim znati jeste li vi optimistični ili znate više od nas drugih, ali rekli ste regulatorno usklađenje od prvog dana nas to se može raditi, ali što ako ne bude tako, možda ne bude tako. Dakle, samo razmišljam sa irske, iskog gledišta i tako dalje. Ako zapravo nemate odgovarajuće strukture za najgori E, scenarij e, koji bi se mogao dogoditi. I e, vlada Ujedine ne kaže da hoće izaći iz Carinska unija jedinstvenog tržišta, znači možda neki ugovor o slobodnoj trgovini ili tako nešto, takav aranžman. Znači, čudi me da ste vi optimistični od drugih, ali vi ste rekli da zapravo dobre odnose sa drugim susjedima i drugim europskim lukama, ali te luke će biti u drugim regijama i zapravo će imati drugačije torno usklađenje, carne i tako dalje i sve će to trebati biti uspostavljeno i držati se toga bez obzira na to jeste li prijatelji ili ne dotične luke, mislim. Hvala. samo da dadem jednu vrlo jednostavnu analogiju o kojoj sam već ranije govorila. Možda evo sad nešto drugo. Evo recimo janjeći odrezak. Recimo dan prije Brexita taj proizvod je u skladu sa svim EU standardima i tako dalje i da nakon Brexita, ako nema sporazuma, i dalje se proizvodi. To se neće naravno promijeniti preko noći. Dakle, posljedično kako biste onda sada vi krenuli inspektirati te tu hran, prehrambene proizvode? Ako ste pragmatični, ako se te vodite pristupom temeljem analize rizika, nećete odmah sada poluditi sa kontrolama i zaustaviti svu trgovinu. Ali to je politički odabir. Možda ja jesam optimist u tom pogledu, ali svejedno mislim da ono što je posebice jasno iz današnje rasprave jeste da e, s obje strane postoji interes za zadržavanjem trgovine i e, rastom e, gospodarstva i mislim da će to e, nekako uzrokovati optimizam i da se osigura trgovina i rast. Naravno da možete imati drugačiju perspektivu, ali obzirom na zajednički gospodarski interes Nadamo se ipak da ćemo nekako postići smisleni <laughs> e, ishod toga. A najvažnija stvar, a koja nije pitanje optimizma ili pesimizma, je samo činjenica da ne e, da nešto što je izvan Carinske unije e, odmah stvara kaos na granici. Nije to ekvivalentnost. Ako se to govori, mislim, to je zapravo funkcija čisto političke procjene ili krive procjene. Hvala. Da, mislim. E, evo, ja čujem da se vi nadate i da imate najbolje žele, ali da ne, možda ne planirate najgori scenarij. Ali dobro, evo, evo da odgovorim. Dakle, ono što se čuje od kolega u bilo kojem e, biznisu je da zapravo postoje jedan cijeli scenarija i da treba planirati za sve vrste scenarija i mislim da je e, predsjednik Rotterdama to zapravo rekao. Mislim, Niste me zamolili da prokomentiram, jesam li ja to previše optimističan, ja sam vam odgovorio da je činjenica ukazuje na to da postoji temelj za optimizam. Hvala. Puno hvala, gospođo Kun, gospodin Na tri minute. Zahvaljujem. E, a što se tiče carinskih formalnosti, puno toga je već rečeno, ali svejedno. Gospodin Rajli je rekao, nova ova industrija dodatnog posla koji će se proizvesti time. E, znači, po mojem mišljenju, puno gubitka energije i novca, ali da. E, tako da mislim da je zapravo prilično pesimistički pogled na kašnjenje ono što bi se moglo dogoditi. Ja nekako moramo s time izaći na kraju 57 tjedana i Govorilo e, se i o digitalnoj platformi za morske luke, AREX platformi koja bi mogla riješiti puno toga e, čim bi se mogla izbjeći kašnjenje i dodatna šteta koja bi mogla biti time uzrokovana. Dakle, gdje smo mi sada u pesimističnom, optimističnom scenariju, bila i digitalizacija tih svih formalnosti mogla riješiti i izbjeći puno te štete koja se može eventualno očekivati Evo, dopustite da odgovorim. Dakle, naravno, tehnologija, digitalni procesi i tako dalje e, će pojeftiniti dodatne troškove e, pogona koji se mogu očekivati. E, znači, 90. 91. italijanski ekonomist ocijenio prednosti europskog gospodarstva ukidanjem graničnih kontrola i takvog pitanja. A sada evo, idemo u potpuno suprotnom smjeru. A svi smo se nadali da će tehnologija značiti da e, dodatna količina administrativnog posla ili kašnje će biti minimalna, ali biti će dodatna količina administrativnog e, posla e, ovdje i kada već govorimo o prirodi Europske unije, Europska unija je pravni konstrukt, e, znači onaj e, isti odrezak u ponedjeljak i utorak će biti drugačiji, ali za njega će biti puno drugčiji pravni uvjeti prije nego što će se moći nekamo e, transportirati. E, to je stvarnost i na tome mi pripremamo naše pripremamo u Dublinu te realnosti koje su temelj jedinstvenog europskog tržišta ako mogu dodati, ako mi usporedimo u našoj luci situaciju koja je također važna u luci kao što je Rotterdam e, prema e, interkontinentalnom e, i dalekoj plovidbi, obalnoj plovidbi. Možda e, će nam biti krivo što nismo već uspostavili digitalizaciju, mislim. E, trebali smo zapravo, trebali smo ovu platformu već e, uspostaviti koja je već uspostavljena za, za druge vrste plovidbe. Tako da je to za nas možda jedna prilika, ali to ne znači da će to biti jednostavno uspostaviti na vrijeme, naravno. Puno hvala i sada još gospođa Foster na tri minute. Oh, be Evo ja ću brzo. Evo ispričavam se što sam e, propustila nekad vaših prezentacija. Mislim, e, uvijek imamo više stvari isto vremena, ali uspjela sam prokomentirati u prethodnoj sesiji. Ali dobro. E, mislim, e, čaša je vjerojatno polupuna, stvarnosti sviđalo se to ljudima ili ne da je odluka donesena demokratski, a da moramo sada e, podnijeti posljedice. I naš je posao da to napravimo, da nađemo neka rješenja, to je naš posao kao političara. Slažete li se s toga da se ovdje zapravo radi o političkoj volji? Naravno da ne sumnjam da postoje izazovi pred nama, ali također mislim da ono što se ovdje ne spominje je količina E, truda koje su uložile luke, cijela industrija, e, pomorska komora i trgovinske udruge koje su zastupljene ovdje, da se pokuša, pokušaju pronaći načini da se osigura smisleni i gladak prelaz e, u Brexit krajem ožujka sljedeće godine. I uvjerena sam da postoji dovoljno E, mozgova koji sjede ovdje i drugdje jer se stalno s njima susrećem da se možemo zajednički iznaći rješenja za to. Pa slažete li se da treba biti optimističan bez obzira na izazove jer inače možemo govoriti cijeli dan i pričati do besvesti a hoće li neko dolaziti u Irsku, Europu ili neće poslovati. Dakle, realnost je ono čega se moramo držati. Znači, pred nama je zadatak da osiguramo zajedno sa vladama i kolegama u EU da iznađemo rješenja i osiguramo e, redovnu trgovinu. Jer mi imamo jednu od najučinkovitih luka u Europskoj uniji. Pa evo, E, molim evo sve govornike da to prokomentiraju. Evo, ja sam inače puno povjerenja što se toga tiče. Pa uvijek e, sam rekao da smo mi imali povijesne trgovinske veze i nastavit ćemo s tim. Ono što je sada međutim potrebno je da sve bude jasno na koji način ćemo raditi. E, određene odluke su donesene, međutim dosta je neizvjesno kako će se u konačnici izgledati. Hoće li se potpisati trgovinski sporazum, kako će izgledati tehnikalije e, samog carinjenja. Dakle, to je važno. Treba se definirati i prelazni period jer ni ja nisam siguran da ćemo sve ove odgovore dobiti do sredine sljedeće godine. Pa, e, po prirodi smo optimisti i e, naravno moramo se nositi s određenim e, situacijama. Vrlo je teško operativcima koji baviti se rezultatima kasnih političkih odluka. Prema tome možemo se samo pripremati za sve mogućnosti, nadati se najboljem, pripremati se za najgore. Ono e, što mislim, mislim i da neće doći do povećanja trgovine. Ali ne mislim da će situacija jako smanjiti, recimo kao što je bilo 2008. godine ali bit će negativnih aspekata, primjerice više administracije koje su uvijek loše kad se radi o, konkurenciji. Vjerojatno, iako sam ponekada govorio o odrescima, nadam se da ste ipak primijetili da sam zapravo htio reći da se u osnovi sve svodi na političku volju i želju da se uspije u pregovorima jer s praktične tehničke e, strane je potrebno da se trgovina i dalje nastavi i može, ali ono što je bitno znati koji su ciljevi pregovore koji se vodi. Hvala svima. Ovo je kraj našeg saslušanja. Molim sve da zaprišću našim gostima koji su zaista kvalitetno sudjelovali u ovoj raspravi. Ja e, neću ovdje uzeti kao primjer odrezak jer pokušavam jesti manje mesa, ali pitanje nije o tome trebali biti pesimisti ili optimisti. Ono o čemu se danas radi jest da budemo realni. E, možete biti blaženi optimist, ali to nam neće donijeti rješenja za situaciju s kojom se moramo nositi. Saslušali smo ovdje već i E, kolege koji su govorili o zrakoplovnom prometu, zračnom prometu, pa o cestovnom prometu i sada o pomorskom prometu. Sve zapravo brine to što ne znaju što će se točno dogoditi. Svi se slažete da je potrebno prijelazno razdoblje. Nadalje ste rekli nešto što je dosta zanimljivo, rekli ste, hoćemo da se situacija promijeni i jednom. Nećemo svaki šest mjeseci e, mijenjati e, ono način na koji radimo. Dakle, prijelazni period će nam omogućiti da se pripremimo i da učimo na koji ćemo, način ćemo raditi kada se sve završi. Zatim kažete da kad se radi o kontroli da treba olakšati administrativne aspekte. Predstavnik Eurotunela nam je primjerice rekao da ih brine povećanje vremena utovara. To je vrlo konkretno. Vi ćete i u lukama se baviti ukrcajem i koliko će ukrcaj trajati. A e, dakle redovi kamiona će se povećati, a luke će sutra morati prihvatiti te dugačke redove kamiona. Prema tome, to su sve pitanja na koja će trebati odgovoriti i naći rješenja. Dakle, uz ovu dozu realizma dolazim do zaključka da svi iz pomorskog sektora e, želite jednu zajedničku platformu, imate zajedničke zahtjeve i prema tome još jedanput moramo se baciti na posao jer ožujak 2019. godine je već sutra. Hvala lijepa i eh, znate da je pomorski sektor eh, ključan sektor za naš odbor i ne zaboravite da ste uvijek dobro došli na našim sastancima. I hvala svima koji su nam posvetili vrijeme prilikom ovog saslušanja. Allez, vous avez aimé le secteur maritime, vous allez adorer le... Svidio vam se pomorski sektor, obožavat ćete zračni promet. Gospodine Kornelis, dobar eh, vam dan. On je stručnjak eh, za pitanja zračnog prometa u Europskoj komisiji. Allez, nous continuons avec le rapport de monsieur... Nastavljamo sada izvješće Markusa Pipera o očuvanju konkurencije na području zračnog prometa. 288 je amandmana uloženo na njegovo izvješće. E, o tome će govoriti naravno najprije izvjestitelj, zatim izvjestitelji u sjeni, te ostali članovi odbora koji će htjeti uzeti riječ. Na kraju ću dati naravno riječ gospodinu Kornelisu kako bi nam on rekao što on misli o tom izvješću. Gospodine Piper, izvolite. Hvala predsjednice. Neću ja duljiti. E, pogledali smo sve amandmane koji su nam e, podneseni. Rekli ste gotovo i sami gotovo 300 njih. Dobro, nije niti tako strašno. E, Sadržajno zapravo prilično slični i jedni problem je što su neki prilično kontroverzni, pa ćemo ipak trebati pogledati kako ćemo dobiti za parlament jedan uravnoteženi tekst koji će uključiti što je više moguće klubova E, uglavnom se radi o tome kada dolazi e, do oštećenja i što je e, narušavanje tržišnog natjecanja u zračnom prostoru i tako dalje. Te definirati nužne europske mehanizme za rješavanje takvih slučajeva. To su najvažnije pitanja, ali to neću sada unaprijed e, prejudicirati raspravu, nego ću poslušati što kolege imaju za reći, pa eto iz toga izvući još nešto korisno za kompromise. Drugi sastanak izvjestitelja sjene sutra, e, tako da ovo sada pravi trenutak za to raspraviti. Merci beaucoup, monsieur Piper. Je Hvala lijepa. E, gospođa Hvala predsjednice. Kao što je bilo za bilo je puno amandmana, što pokazuje koliko je važna ova uredba i mislim da je doista pozitivno da je većina zapravo ufokusirana da treba imati učinkovitu uredbu koja će štititi industriju. Šteta što kod nekih zastupnika nije taj cilj konkurentnosti i njezine zaštite E, bio glavni cilj, e, ali za nas i većinu našeg kluba mogu reći da mi to nećemo dopustiti. Imamo svakako prostora za kompromise i drago mi je što će gospodin Piper se potruditi takve znači, ali stvar je jedna jasna. Oni amandmani koji žele spriječiti komisiju da uopće ista istražuje protiv nepoštenih konkurentskih praksi nemaju šanse da prođu. E, osim toga treba osigurati da tekst e, bude i odvraćajuće prirode, prirode kako uredba ne bi morala niti stupiti nikad na snagu. A što se tiče trajanja postupka, e, što se tiče našeg predloga koji e, traži kraće vrijeme nego što predlaže komisija, ali svejedno ne, ne realistični okvir za cijeli postupak. Ne želimo zapravo doći u situaciju gdje komisija nakon 11 mjeseci utvrdi da je došlo do štetnih subvencija, a onda više nema vremena za, za izmjenu sekundarnog e, zakonodavstva. Znači, to je nešto što svakako nije u interesu sudionika. I sve to znači također s moje strane da zapravo e, nećemo e, nametati trećim državama one propise kojih se sami ne držimo, ne kanimo se riješiti time konkurencije onih eh, trećih država, nego jednostavno jačati konkurentnost i paziti da ništa ne ide na štetu naših proizvođača i putnika, a posebice ne eh, cjelokupne zrakoplovne industrije. I svakako a što se tiče trećih država, ne smijemo dopustiti da nas na bilo koji način ucijenjuju i zato trebamo imati i zaštitne instrumente i time zahvaljujem. Hvala. Hvala gospođo Foster. Hvala lijepa. Upravo smo od gospodina Pibera e, dobili nekoliko kompromisnih amandmana, no kao što on rekao, sutra ćemo održati sastanak izvjestelja u sjeni. Međutim, e, par komentara jer zaista ozbiljno brinemo e, zbog toga kamo to sve ide. Čini se da kolege žele uključiti ne samo zrakovne kompanije, već i čitav niz drugih dionika E, ne vidim čemu to ide jer već imamo propise i direktive koji apsolutno sve to pokrivaju. Koliko sam ja shvatila, ovaj propis odnosi se na zrakoplovne kompanije, a sve ostali kategorije su pokrivene drugim propisima. To je dakle što se tiče e, područja primjene. Nadalje, treba vidjeti razliku između bilateralnog sporazuma i sporazuma tipa otvoreno nebo. Recimo bilateralno između primjerice Njemačke i neke zemlje zaljeva. U tom slučaju u bilateralnom sporazumu mehanizam rješavanja sporova već je uključen između te dvije zemlje jer to, tu ne vidimo ulogu komisije jer to nije tip e, sporazuma otvoreno nebo, recimo Europska unija i SAD. Tu je Europska komisija pregovarala sporazum. Države članice moraju naravno biti uključene jer one jesu uključene čak i kada se radi o otvorenom nebu jer oni su ti koji e, jesu konačne e, daju svoj dakle pristunak. Ja jednostavno ne mislim E, da je ovo takav primjer. Za slučaj nekog spora i kada bi komisija e, trebala e, odrediti sankcije, hoće li komisija zapravo ne može niti ukinuti neke slotove, niti dati prava za promet, jer to su države koje daju međusobno, a ne samo Europska komisija. Isto tako imamo posebnu regulativu kada se govori o slotovima. Htio bih da mi komisija to prokomentira. E, mi e, ovdje također imamo prijetnju da dođe do kršenja. A e, svi mi ovdje radimo u dobroj vjeri E, međutim, stvari se trebaju zasnivati na činjenicama i e, ne može se raditi na pretpostavkama, niti komisija, niti bilo ko može na osnovu nekih tvrdnji pokušati ustanoviti o čemu se radi, ali mi imamo jako dobre odnose sa svim zemljama s kojima sklapamo ovakve sporazume. A e, bojim se da bi zapravo ovo začas moglo donijeti do e, neke štete i zaista nas to brine. Nadam se da ćemo sutra imati jako dobar sastanak. Ovo je uloga parlamenta jer ne možete imati mehanizam rješavanja sporova, niti komisija e, može e, tako gledati u okviru od nekih svojih mehanizama ili ovog odbora jer ne mogu niti političari e, e, utjecati na e, žalbu, odnosno tužbu koju bi neka država članica uložila na prava da na prevoznička prava. Niti komisija može izdavati sankcije, to je to bi bilo sasvim neprikladno države u tome e, sudjeluju. Komisija također nema ovlasti da ode u bilo koju treću zemlju i traži od nje informacije o načinu poslovanja. Možda bi netko na dobrovoljnoj bazi mogao e, dati neke informacije, ali komisija e, nema ekstra ekstrateritorijalne ovlasti. Vratimo se onda na ono čemu se trebamo baviti. Je li to jednostavno pravično tržišno natjecanje? Imamo različite saveze s trećim zemljama. Želimo li možda to jednostavno dovesti na neki teren gdje bi to u konačnosti naštetilo reputaciji Europske unije i našem načinu poslovanja. Jer neke organizacije zapravo ne žele za, na taj način poslovati. Ovo nije pravi smjer u kojem ovo izvješće treba ići ako stvarno želimo pravično tržišno natjecanje. Hvala gospođo Foster, gospodine Telička, izvolite. E, čuli smo e, nekoliko stvari e, već. Gospodin Piper je rekao da se radi o kompromisnim amandmantima o kojima ćemo sutra raspravljati po prvi puta. Jasno je da ćemo zaista trebati zasukati rukave. Za sada bih se osvrnuo na određene amandmane i njihovu logiku. Najprije bih trebao obavijestiti izvjestitelja o prvim e, dojmovima koje imam, a onda kasnije o tome moramo e, razgovarati u jednom širem forumu. E, najprije, jesu li ta dva instrumenta 868 revidirana i bilateralni sporazumi zapravo isto istovrijedni? Moramo u legitimnim situacijama moći zaštititi poslovni interes naših zrakoplovnih tvrtki. Sve to mora biti transparentno, moramo imati vremenske rokove i to može biti paralelno i usporedno skupa s bilateralnim sporazumima. Međutim, bez obzira na to kako budemo radili u okvirima bilateralnih sporazuma, i kako treba postupiti u okviru revidirane uredbe 868. I treba vidjeti da li bilateralnim sporazumom se može ponovno uspostaviti tržišno natjecanje. I mislim da svakako ako se to loše napravi, da bi jednostavno to bilo nešto gdje što bi za nas bilo e, štetno. Drugo, namjeravao sam to zapravo reći na samom kraju, ali možda je bolje da to odmah kažem sada. Naime, na ovom odboru i u parlamentu kao u cjelini Nemamo svi uvijek ista mišljenja, neki traži visok tupanj zaštite, neko je osjetljiviji, a netko manje. Međutim, morali bismo se složiti oko činjenice da sam postupak i izraz i istraga je to nešto što treba napraviti na stručnoj razini. Institucija za to postoji i e, to se sve temelji na instrumentima za obranu trgovine. Postoje desetljećima i oni su provjereni i zato ne smijemo samo gledati filozofiju, logiku, neći postupke. Tehničke su mjere važne. Izvan parlamenta se to vidi. Ne moramo se uopće pozivati na parlament. Dakle, dolazi do politiziranja istrage. Treba dakle djelovati, djelovati na vrijeme i u svakom slučaju trebamo se držati onoga u čemu smo mi dobri kao Europska unija. Koji je interes Europske unije? Ne radi se ovdje o tome da definiramo interes Europske unije koji već jest definiran i zakonodavstvo postoji. Ono što mi moramo napraviti je omogućiti postupak gdje se na ad hoc bazi Europska komisija može e, može izraziti, može reći što je potrebno kako bi se sačuvao interes Unije smatram, a nadam se da to nije samo moje mišljenje, da je bitno da se ponovno uspostavi e, pravično tržišno natjecanje. oprosti malo sam se izgubio, a to mi se još dugo nije dogodilo. Da, zapravo samo pitanje povezanosti Ne želimo da zrakoplovne tvrtke e, s jedne strane velike, s druge strane pak regionalne i manje. E, one, ono što mi želimo je zapravo jedan e, pravično tržišno natjecanje. Moramo dakle odrediti rokove za određene postupke, to je važno. Presedan inače već postoji. Možemo uzeti u obzir same posebnosti ovog sektora i u tom slučaju možemo postići dogovor. Ali e, moramo slijediti e, filozofiju, logiku i ispravnost pravne stečevine Europske unije. Ne trebamo sada ponovno otkrivati toplu vodu. Jednostavno moramo gledati u kojoj su mjeri dva instrumenta komplementarni, a ostalo ćemo vjerojatno uspjeti riješiti. E, mislim da nakon što sam pročitao kompromisni amandman sam došao do zaključka da nam je e, zadatak teži nego što sam e, ranije bio mislio. Hvala. Mi se zalažemo da promičemo e, pravič tržišno natjecanje i pravično tržišno natjecanje, ali ne želimo protekcionizam. E, svi moraju imati jednake uvjete na ovom tržištu, bez obzira jesu li oni iz Europske unije ili nisu. Nije moguće dopuštati prevare, imati e, primjerice prikrivene subvencije. A komisija mora imati e, učinkovite instrumente da sve to primjeni i provede. Hvala gospodine Delunde. Ja sam tražio riječ. Ako niko drugi se ne javlja za riječ, onda ću sada i ja govoriti. I nakon toga ću predati riječ Europskoj komisiji. Najprije jedna općenita primjedba. Ovdje se radi o instrumentu kojim se brani e, trgovinska komercijalna politika. Ima puno takvih e, propisa već. Sadašnja e, politika koja je se pokazala neučinkovitom jer zapravo nije djelotvorna i primjenjiva i zato i postoji ovaj prijedlog revizije i izvješće gospodina Pimera. Naravno da svatko na izvješće gleda kroz svoje oči, ali postoji određen broj amandmana i odredbi čiji je cilj da se učinkovitost cijelog mehanizma e, njima poništi jer e, daju zapravo neke operativne e, primjedbe kojima se za cilj ima da ništa ne funkcionira. Primjer da se vrati na bilateralne sporazume, da se prošire, povećaju, e, povećaju rokovi ili pak da, kao što je rekla gospođa Foster, da Europska komisija djeluje izvan Europske unije. Pa to je smiješno. Treba također neke koje vele da, da, da, ako se e, ugrožavaju ekonomski interesi Europske unije. možete misliti kako ćete to rješavati tako da odete u Kinu. Dakle, neki jednostavno žele ovaj mehanizam e, ili smanjiti ili u potpunosti onesposobiti. Pavel je upravo govorio o samoj povezanosti. Vidimo kakva je situacija jer e, zračne luke ili pak države koji nemaju velike e, centre e, vidi se da se to odražava na neke tvrtke sa srednjeg istoka, ali ne možemo e, to uspoređivati sa trgovinskim interesima europskih zrakoplovnih tvrtki. E, postoje države i zračne luke koje rade na državnoj razini e, ili regionalnoj razini, one bi trebale razgovarati o pitanjima povezanosti unutar Europske unije prije nego li smatrati da ako se štite strani interesi e, da bi to značilo da se radi o konkurenciji te da se trebaju poduzeti asimetrične mjere. Izvjestitelj smatra mora biti vrlo pažljiv kada bi se ovaj prijedlog zapravo lišio svojeg bitnog sadržaja. A cijeli prijedlog upravo za to postoji i prema tome ako se postupa na taj način onda uopće nema smisla se ovim baviti i vratiti se na prethodni sustav koji se pokazao neučinkovitim. A sada dajem riječ gospodinu Kornelisu iz Europske komisije. Izvolite. Hvala. Hvala gospodine predsjedatelju. Dobar dan svim zastupnicima i članovima da, e, popriličan je broj amandmana podastrt, e, pozorno smo ih proučili. Mnogo je onih koji idu u smjeru snaženja ovog teksta i čine ga zanimljivim, a neki od njih, kao što je e, upravo rečeno, idu u suprotnom smjeru. Sutra je sastanak izvjestitelja i ja se nadam da ćete pronaći način da pomirite ta dva različita smjera u kojima amandmani idu. Želim istaknuti samo tri stvari, ako dozvolite. Prije nego što se održi ta rasprava koju planirate. Prva napomena odnosi se na iskoristivost tog instrumenta. Mislim da morate imati na umu da što god e, učinili moramo paziti da instrument funkcionira jer inače nismo baš dobro odradili posao. Jedna nova stvar u odnosu na prethodne rasprave odnosi se na vrste aktivnosti prometa i rute na koje se uredba može primjenjivati i jedan od amandmana predlaže da se primjena te uredbe zapravo ograniči na parove gradova. Mislim da to nije logično zato što bismo zapravo jednostavno poricali stvarnost e, zrakoplovnog sektora. Znamo da se put ne odvija uvijek od A do B. E, na primjer, ako idete u SAD, nikada ne idete ili rijetko idete direktnim letom. Obično se putuje preko nekog drugog grada. Ista stvar je kada dolazite prema Briselu. Dakle, funkcioniranje na temelju parova gradova značilo bi unositi krutost u sustav koji ne pogoduje sektoru. Sjetimo se samo nekadašnjih vremena kada je postojao čitav niz ograničenja zbog kojih su stvari bile potpuno neizvedive. Dakle, amandmani e, uredbe iz 1999. E, na ovaj način uistinu bi spriječili e, stvarno funkcioniranje instrumenta. Druga stvar o kojoj nešto želim reći su bilateralni sporazumi između država članica. To je vrlo važna točka u raspravi ovdje, isto tako bila je i u raspravi u vijeću. E, pravna služba komisije i vijeća obje su jasno potvrdile da je ovaj e, prijedlog u skladu sa bilateralnim sporazumima potpisanima e, između država članica. Ono što zaista pomaže u tom smislu je čitav niz sigurnosnih mehanizama koji su ugrađeni u tekst. Kao prvo, da se niti jedna mjera ne može slijedom ove uredbe provoditi ako nije e, u skladu sa međunarodnim obvezama i zakonskim obvezama koje su države članice preuzele. Ako država članica riješi neko pitanje putem bilateralnog sporazuma onda komisija mora prekinuti bilo kakvu istragu koja je u tijeku i e, ne donosi nikakve mjere. To su stvari koje je potvrdila pravna služba, e, odnosno pravne službe obje prije spomenute institucije i osiguravaju usklađenost. Također, važno je da imamo dodanu vrijednost ovoga instrumenta usprkos bilateralnim sporazumima, jer većina bilateralnih sporazuma ne govori ili govori vrlo neprecizno o otvaranju konkurentskih tržišta i zbog toga ih je zapravo vrlo teško primjenjivati na rješavanje problema koji se u tom području primjenjuju. E, uvijek postoje vrlo jasni postupci za rješavanje sporova i stoga mi smatramo da smo u svemu ovome zajedno kao europljani posjedovati instrument na razini Europske unije koji omogućuje da rješavamo pitanja koja se tiču prometa pokrivenog bilateralnim sporazumima zapravo je u cilju funkcioniranja jedinstvenog tržišta kakvog želimo. Mi smatramo da ideja prijedloga da se traži obvezno iscrpljivanje alternativnih rješavanja sporazuma dostupnih u sklopu bilateralnih sporazuma prije nego što se pokreće postupak u skladu sa ovom uredbom ne smatra se dobrom idejom u amandmanima 21, 38, 52. To se predlaže, a mi mislimo da bi to ovu uredbu zapravo učinilo nefunkcionalnom i to na više nego jedan način. Te države članice bi zapravo željele izuzeće od toga e, činjenica jest e, da to nije dobro rješenje zato što i iscrpnost e, odnosno iscrpljivanje svih metoda alternativnog rješavanja sporazuma nije uvijek samo po sebi jasan pojam. Što se tiče konektivnosti, to je također za nas nešto što je u samoj srži ovoga prijedloga. Moramo imati otvorena i konkurentna tržišta kako bismo bili sigurni da imamo veliki broj aktera na tržištu i tržišno natjecanje. Mi također smatramo da prilikom primjene instrumenta i poduzimanja mjera moramo imati na umu konektivnost. To je nešto što pokriva koncepcija interesa Unije. Tu su također još neki mehanizmi obrane trgovinske razmjene koji omogućuju donošenje mjera E, kako bi se spriječio negativni učinak na šire ekonomske interese Unije država članica, uključujući učinak na potrošače, poduzeća diljem Europske unije. Postoje dvije faze postupka. Kao prvo, prije nego što odlučimo pokretanje istrage, postoji jedna faza i nakon toga druga faza koja podrazumijeva mjere koje se donose nakon pokretanja postupka. Za nas konektivnost je sasvim jasno tog testa poštovanja kriterija interesa Europske unije. To ne treba postojati kao dodatni kriterij za nekoga da se požali. Podnošenje žalbe jest jednostavno nešto što mora ovisiti o jasnim kriterijima kao što je narašavanje tržišta, diskriminacijska praksa i slično. Dakle, to ne može biti jedan od kriterija kao što se podrazumijeva amandmanom 89. I posljednja stvar koju želim reći tiče se rokova smatramo da moramo imati dovoljno vremena za provođenje odgovarajuće istrage i naravno radi se o tome da se pronađe odgovarajuća e, ravnoteža između brzine te dubine i kvalitete istražnih postupaka i moramo za to pronaći odgovarajuću formulu. I posljednja stvar koju želim reći tiče se donošenja konačne odluke. Mi smatramo da je važno da se očuva uloga komisije u donošenju krajnje odluke. To je nešto što činimo i u ostalim trgovinskim područjima i to je također na neki način zaštita država članica od nepotrebnog pritiska, neovisno o tome odakle on mogao dolaziti, tako što se zapravo za to koriste odluke komisije kao što činimo u mnogim područjima prava tržišnog e, natjecanja neovisno o tome o kojim se područjima radilo. Hvala vam lijepa, toliko od mene, veselim se sutrašnjoj raspravi među izvjestiteljima. Hvala vam lijepa. Sada dajem riječ našem izvjestitelju, gospodinu Piperu. Izvolite. dakle, e, izgleda da, ovisno o, gledajući koliko je dugo komisija govorila, da se bo boje da ćemo nešto zbrljati u parlamentu, ali ne brinite, sve će biti u redu. Evo kratko samo e, kao odgovor na ono što su rekli kolege. E, dijelim e, ono što je gospođa Projs iz e, SDA. Mi isto također ne želimo da ni na koji način ovo krene u krivom smjeru, da se oslabi ili razvodni. Snaga djelovanja mora ostati očuvana. Također i kao što je rekao ECR, područja primjene ne treba pretjerivati, kao što je rekao gospođa Foster, i također treba pogledati koje su i izravni i neizravna djelovanja koja možemo osigurati i kako bismo to na pravi način razdvojili kako ne bismo uvlačili ona područja e, i sektore koji ne igraju negdje ovdje ulogu. Također što se tiče uloge parlamenta, naime da se mi ovdje ne miješamo kao parlament e, u prava zemalja članica u području prometa, E, tu bismo trebali također imati malo više povjerenja u ono što radi komisija, ali ipak mislim da je potrebno da komisija također u tom slučaju ima odgovarajuće nadležnosti i kompetencije i da je bolje da Europska unija kao unija e, nekam e, ponekada mora pregovarati sa totalitarnim režimima i državnim i državnim ekonomijama i tu zna da se dogodi da budemo nadigrani od strane jačih partnera i da se onda tu e, dogovaraju stvari koje bi bile protiv e, propisa tržišnog natjecanja. Podupiramo ono što je rekao gospodin Telička iz Aldeja koji je rekao da ovaj problem ne treba previše politizirati nego da se trebamo fokusirati na tehnički bitne stvari i ne sada ići ovdje u golom i politički dio i a, neke stvari ovdje napraviti koje uopće ne mislimo i potreba pronaći odgovarajuće formulacije i ne treba tu dizati ponobu kao što su rekli neke zemlje članica, ono što su rekli zeleni, samo dvije rečenice, jedna stran fair i equal, da, fair i pošteno jednako i to ćemo i sutra e, napraviti na sastanku kod e, izvjestitelja u sjeni i postićemo dobre kompromise. Hvala. lijepo gospodine Piper. Podsjećam da će glasovanje biti 20. ožujka. Evo, i nastavljamo s radom i dalje se držimo zrakoplovstva. Imamo razbjenu mišljenja s komisijom vezano uz godišnje izvješće za 2016. godinu, izvješće komisije, koja se tiče e, provedbe uredbe 300 kroz 2008 vezane uz uvođenje zajedničkih pravila u području civilnog zrakoplovstva. Gospodin Carlos Mestru je ovdje vi niste kao Filip Cornelis. Imate pet do deset minuta za raspravu kasnije s našim kolegama. Gospodine Cornelis, hvala vam lijepa. Naravno, malo vas zafrkavam. Izvolite. E, moj glavni san u životu je da budem kao Filip Cornelis, ali neću ga danas ostvariti. Hvala svima. Evo, nastojat ću biti kratak. Mislim da dokument koji je pred vama govori sam za sebe. Slijedom članka 16. komisija kao i svake godine predstavlja izvješće o godišnjoj provedbi eh, uredbe 300 kroz 2008 vezano, eh, koja je vezana uz sigurnost civilnog zrakoplovstva. Komisija govori o kontroli kvalitete, nadzoru nad državama članicama, ali isto tako govori i o razvoju političke slike koja se tiče te teme. Ovdje govorimo o godini 2016. Kao prvo želim se ispričati zato što se ovo izvješće obično predstavlja dosta rano u godini, međutim ove godine slijedom revizijskog postupka, internog revizijskog postupka, čekali smo da završi analiza i izvješća država članica kako bismo to uključili u dokumenti zbog toga toga predstavljanje izvješća ponešto kasni. Ali nadamo se da ćete nam to oprostiti s obzirom na to da brojke na kraju stanice četvrte posebice one koje se odnose na sukladnost predstavljaju zaista e, vrlo važnu stvar za cijelu Uniju. Jednu stvar koju treba naglasiti je jedan od instrumenata koje komisija ima na raspolaganju da se nosi sa manjkavostima vezano uz razinu sigurnosti koja se odnosi na konkretne kvalitetnu zračnu luku, to je članak 15. koji omogućuje da se taj, e, ta zračna luka e, izdvoji iz one stop security načela dok se te ozbiljne manjkavosti ne riješe i mislim da će vam svima biti drago čuti da 2016. godine nije bilo potrebno primjenjivati taj članak. E, sve manjkavosti riješene su odmah nakon što su uočene, a one za koje je trebalo više vremena bile su predmetom određenih kompenzacijskih mjera kako bismo se pobrinuli da na razina sigurnosti ne trpi. Također je važno naglasiti u kontekstu suradnje sa državama članicama i zemljama, posebice onima s kojima imamo priznatu ekvivalentnost standarda poput SAD-a, Kanade, Crne Gore i tako dalje, poduzimamo nešto što nazivamo posjetama, ne nužno inspekcijskim nadzorom. Um, SAD je jedno od najvažnijih tržišta, svakako tržište na kojem imamo tjesnu suradnju, ne samo u tome da pomažemo jedni drugima i u e, međusobnoj procjeni i komplementiranju međusobnih aktivnosti, već isto tako u zajedničkom djelovanju e, prema e, međunarodnoj zajednici, posebno kada govorimo o suradnji unutar Međunarodne organizacije za civilno zrakoplovstvo. ono što je posebno važno jest e, to što se stavlja naglasak na aktivnosti međunarodne organizacije i e, i e, izuzetno je važno da sve ono što se poduzima bude usmjereno na povećanje sigurnosti, e, slobodno od rizika i efikasno. Upravo zato niz aktivnosti koje su poduzete u suradnji sa ICAO-om e, naišao je na našu podršku i obavljen je u, uz potporu Komisije i Unije. Što se tiče političkih inicijativa, želim posebno istaknuti rad vezan uz tehnologije i program na kojem se temelji daljnji rad e, vezano uz ovu vrlo važnu temu, gdje tjesno sudjeluju ne samo države članice, već isto tako i dionici, neovisno o tome radilo se o zračnim lukama ili o proizvođačima. To je izuzetno važan element e, koji omogućuje da tehnologija igra onu ulogu e, koju se očekuje da igra i da ne preuzme dominaciju, te da se možemo uistinu osloniti na sve sustave kako bismo imali pozitivni ishod vezano uz sigurnost sigurnost. Druga tema na koju se želim e, osvrnuti jest zaštita javnih prostora i zaštita e, prostora za slijetanje to je vezano posebice e, uz događaj do kojeg je došlo od drugi ožujka e, u Briselu. Zaista su poduzete e, obuhvatne aktivnosti i uloženo mnogo truda kako bi se osigurala razina sigurnosti. Javni prostor treba ostati javan, otvoren i potrebno je koristiti različite pristupe ali možda da ipak kažemo da treba koristiti višeslojni pristup kako bi se osigurala sigurnost. Europska komisija je zahvaljujući pomoći država članica i dionika u ovoj industriji došla do niza zaključaka te se konzultirala također sa partnerima poput primjerice SAD-a gdje su slične aktivnosti dovele do sličnih zaključaka i rezultirale nizom mjera koje je potrebno poduzeti kako bi se osigurala ta razina sigurnosti. Evo, toliko od mene i spreman sam odgovoriti na sva pitanja koja možda imate. Hvala lijepa. A sada gospodin Marinesku, izvolite. Hvala, gospođo predsjedateljice. Naravno, taj aspekt sigurnosti izuzetno je važan. I nova temeljna uredba o tome govori. Vodi se niz rasprava o mogućnosti da Europska agencija sudjeluje u tom aspektu. Želio bih pitati komisiju, znaju li zašto se države članice toliko opiru uključivanju Europske agencije u to područje. Dakle, ne u sva područja koja obuhvaća uredba 300, već u gotovo sve jer to je izuzetno važno kao što je spomenuto u svjetlu terorističkih napada trebamo usklađeni pristup dakle ne govorimo o činjenici da trebamo nekoga da šefuje nad e, sigurnosnom kontrolom već govorimo o tome da nam treba usklađeni pristup diljem Europe jer mislim da trebamo razmjenjivati informacije i mjere koje se mogu temeljiti na zajedničkom pristupu. Hvala. Gospođa Prus, izvolite. Zahvaljujem. E, posljednje godine su doista pokazale da kod sigurnosti zračnog prometa posebice dugoročno još e, što se može poboljšati i mi smo nedavno e, posjetili e, aerodrom u Briselu i vidjeli smo taj novi koncept sigurnosti i pritom je pao na, jasno, na pamet da trebamo razmišljati o kvaliteti e, daljnoj obuci osoblja, da tehnika nas ne može uvijek sama zaštititi, pa me zanima i ocjena komisije o takozvanom e, pametnoj sigurnosti na aerodromima. Dakle, s jedne strane postoji e, potreba optimizacije kontrola, a s druge strane vidim, e, gledamo kritički ove sustave, znači odabirati putnike po određenim karakteristikama i uvoditi različite stupnjeve provjere, znači na aerodromima ne smijemo nekoga a, diskriminirati, odnosno kontrolirati jače na aerodromu zato što neki podaci nisu dostupni unaprijed. A u prvom dijelu, naime, govorite recimo o ocjeni zračnih luka, tu se govorilo o Džakati, imali tu još nekih projekata u ocjeni tih zračnih luka u bližoj budućnosti. Znate li nešto o tome? Hvala lijepa, gospođa Foster, izvolite. Hvala komisiji na obuhvatnim povratnim informacijama. Kao inicijalna izvjestiteljica nakon događaja 11. rujna moram reći da smo zaista imali odličan odnos sa SAD-om kao i ostalim zemljama koje rade na ovom pitanju. Mislim da ono što smo tada napravili nam je dobro poslužilo i mislim da ono što smo priznali je zapravo sastavni dio onoga što čine sve države članice koje su potpisnice konvencije Međunarodne organizacije za civilno zrakoplovstvo o sigurnosti. Činjenica jest da je sada došlo do određenih promjena u razini opasnosti. Ako se ne valjam, e, bilo je situacija da su e, ruski ruske zračne luke također bile predmetom napada, ne samo one same, već isto tako i prostor oko njih. I mislim da je upravo u tom kontekstu važno reći da treba proširiti važno provesti obuhvatne promjene osoblja ne samo unutar zgrade zračne luke već isto tako i u prostoru koji je okružuje mislim da nasumične promjene provjere na zračnim lukama zapravo dobro funkcioniraju zato što ne želite niti najaviti se unaprijed pa na taj način spriječiti e, službe u efikasnoj provedbi e, zadatka ali istovremeno niti doći nenajavljeno i u potpunosti paralizirati promet činjenica je da sada jednostavno ne profiliramo putnike zato što je to politički nekorektno izgleda i mislim da je to e, velika greška E, mislim da je zapravo e, upravo nevjerojatno koliko toga e, putnici trenutačno moraju pretrpjeti i to ja kažem koja zapravo dolazim iz konteksta civilnog zrakoplovstva. Zanima me proučava li komisija nekakav sustav koji bi omogućio da redoviti putnici mogu brže proći kontrole tako što će se eh, davati informacije o tome eh, vladama država članica jer očito su to putnici koji ne predstavljaju nikakvu opasnost. Pogledajte kako sada izgleda zaštitni pregled na zračnim lukama. To je apsolutno strašno. Sada više nema niti onog nevjerojatnog iskustva koje su ljudi iskusili kada bi odlazili na godišnji odmor. Mi trebamo ljude da kupuju stvari u našim trgovinama, a to oni više nemaju vremena vremena u zračnoj luci zato što zaglave u redu za zaštitni pregled i na to im ode pola dana. Dakle, usprkos sigurnosnim izazovima s kojima se suočavamo, ja mislim da moramo pronaći bolji način da činimo ono što činimo. Moramo pronaći istančanije načine da to obavljamo. Tehnologija igra određenu ulogu, ali mislim da politička e, volja, obavještajne informacije zaista igraju veliki dio uloge. Mislim da ne možemo nastaviti ovako kako radimo sada. U svakom slučaju čestitam komisiji zato što mislim da sa nacionalnim nadzornim tijelima za civilno zrakoplovstvo obavljate dobar posao, ali moramo pronaći rješenje. Hvala, gospodine Grandi, izvolite. Zahvaljujem. Evo, mislim da je ovo doista zanimljivo izvješće kojim se bavim već prilično vremena i izdano je niz različitih mišljenja što se tiče skenera i kada se to raspravljalo, a naravno da tu postoje velike zaprinutosti, puno je pitanja postavljeno, ali je malo, na malo pitanja doista odgovoreno po ovome. Tako da, gledajući način na koje je to utjecalo na građane i gledajući također na e, količinu izbjeglica diljem svijeta, doista moramo e, gledati ovdje kako obraniti e, načela Unije. Sigurnost je ključno pitanje, terorizam, globalizacija i mobilnost nude mnoge e, mogućnosti, ali i goleme rizike. Jedan od ključnih pitanja sada je sigurnost. Sigurnost je jedan od glavnih izazova i glavnih zabrinutosti građana koji se brinu zbog terorizma i raznih e, e, rizika koji su povezani sa sigurnosnim okruženjem, ali građani ne žele da im se krate slobode i svakako a i zračni promet je jedno od pitanja na koje to svakako utječe. Tako da e, zračni promet, avijacija postoje ključni e, problem u ovom pogledu gdje treba doista ograničiti na najveći mogući način sve rizike za putnike. Dakle, moramo E, braniti e, i slobode i sigurnost, međutim kako ih zajamčiti te slobode ako nemamo e, određenu kontrolu mobilnosti. Mislim, imam, treba paziti na granicama, treba jačati sigurnost u borbi protiv terorizma. To je apsolutno ključno, ali svejedno postoji i povećana pretnja i dok ona postoji, moramo imati odgovarajući način rada i moramo imati e, odgovarajuće informacijske sustave i niz raznih prijedloga po ovom pitanju. Također centralizirane sustave, što je također važno. Također pitanje PNR-a je e, ključno pitanje kojim se danas bavimo, znači registrom imena putnika u zračnom prometu. Zračno zrakoplovne e, tvrtke su one koje se moraju e, e, ispunjavati ono što se traži od direktive o PNR-u, nego e, ti sustavi moraju međusobno biti povezani. Migracije, terorizam i sva ta razna pitanja svakako su nešto što s čime ćemo se moći pozabaviti kada ćemo imati povezane sustave na granicama i sigurnost granica to su instrumenti geopolitičke prirode i sigurnost je prioritet i svakako trebamo imati kibernetički prostor za komunikaciju kako bismo se mogli e, boriti protiv raznih izazova koji su pred nama te također ograničiti proliferaciju e, prijetnje diljem svijeta. To su ključna pitanja. I mislim da je važno raditi u e, suradnji sa komisijom po ovom pitanju. I važno je također imati e, sigurnosne sustave koji će biti interoperabilni, te također i pitanje e, ovlasti za komisiju također, jer mislim da će komisija doista morati e, ići u smjeru stvaranja interoperabilnih sustava. Razumijemo koji su razni problemi i izazovi, razumijem također da postoji niz poteškoća i prepreka, no doista ne možemo e, okrenuti glavu od ovih pitanja niti odustati. Jednostavno se moramo baviti s tim pitanjima putem novih e, tehnoloških mogućnosti i moramo ih sve iskoristiti u obran naših građana. Te također Posebice kad govorimo, na primjer, o duty free aktivnostima ni njih ne možemo recimo žrtvovati. Mora postojati neki odnos između sigurnosti i mogućnosti duty free aktivnosti, komercijalnih aktivnosti i drugih komercijalnih aktivnosti u zračnim lukama. Dakle, doista moramo pogledati koji su zahtjevi i potrebe naših građana, također se i pitati koje mjere bi se trebalo usvojiti kako bi se stvorili inteligentni sustavi. Mislim, kao što je rečeno i evo ovime ću završiti, jedan od najboljih resursa za jačanje sigurnosti su informacije. Što imamo više informacija a priori, time možemo e, bolje odgovoriti na ove konkretne rizike ovu prijetnju. I svakako informacijama možemo izbjeći ili odvratiti neugodne događanja, teroristički napade i tako dalje no nešto se svakako ne radi kako treba kada nemamo odgovarajuće informacije. Kada sam recimo sastavljao mišljenje o modernim skenerima, jedno od pitanja koje se tamo spominjalo bilo je upravo komunikacije, kontrolni sustavi, zašto podataka za građane. Ljudi sada neke te podatke žele e, žrtvovati, jel jednostavno nije, e, se ne može dopustiti da se ne iskoriste postojeće informacije kako bi se borilo protiv rizika i protiv e, terorista. Tako da još jednom kažem, ključno je e, učinkovito i zajednički se baviti ovim pitanjima u prevenciji terorističkih djelovanja. Gospodine Kun. Zahvaljujem. Ovo je jedna tema koja nas e, već od Lokerbija toliko zabavlja u ovom odboru za promet e, našim građanima, naravno ne samo u Europi, nego i svim putnicima u zračnom prometu. Moramo osigurati e, sigurnost od poljetanja do sljetanja u zračnoj luci. I tu postoje razne varijante o kojima smo raspravili poč E, o body skenerima i također o tijeku kontrole osoba, a neovisno o tome e, postoji li registar u koji treba se unositi ili e, neutralno provjeravati i kontrolirati osobe. Mislim da je tu mnogo toga uspjelo, ali detekcija metala na metal i eksplozive i droge i tako dalje mogu se sada provoditi raznim tehničkim mogućnostima kao i konzistencija tekućine nešto što se već može riješiti vrlo zanimljivim tehnološkim rješenjima. Međutim, vjerujem da je ipak još povremeno nužno da se povremeno napravi jedna nasumična proba i da se napravi i profiling kao i druge zemlje i da to ne ispustimo iz očiju. A posebice kombinirani letovi, znači e, letovi, e, putnički i teretni letovi zajedno. A to su mi je posebice e, faktor koji treba, na koji se treba više usredotočiti. Biosenzori su tu važni. Evo, Jackie Foster to zna. K9, na primjer, tu također se može E, recimo koristiti ove upravo te e, jedinice sa psima, posebice obučene i tako dalje. Na Šaldagolu, na primjer, se uzimaju ciljane uzorci iz kontejnera koji se provjeravaju. A, ono što je bitno još e, po mom mišljenju i ne smijemo zaboraviti je da postoje i kontrole osoblja koje se provode na za zemaljsko osoblje na, u zračnim lukama. I one su također jednako važne i također treba provjeravati da oni također eh, ne posjeduju sigurnosne rizike na sebi i ne unose ih u sustav. A, a sad sam izgubio nit. Dobro, dogodi se. Dobro. A s druge strane, naravno, i dobavljači. Dobavljači, naime, E, su na jednom popistu sigurnih dobavljača, ovaj dobavljač e, novina, ovaj dobavljač duty free i tako dalje, svi su na nekom popisu, međutim to po mojem mišljenju također treba pažljivo pratiti da ne bi nastale sigurnosne rupe. Dakle, to je načelno taj pregled i mislim da smo doista dobro napredovali. Tu i tamo se dogodi neka situacija gdje nakon terorističkih napada se pojave ovi maskirani ponovljeni prekršitelji kriminalci koji se nađu ovdje ili ovdje na aerodromu i zapravo i osoblje e, obučeno treba biti obučeno što treba činiti u takvim slučajevima, ne samo kontrola e, prtljage koja treba biti selektivna e, prvo u jednom širokom krugu pa onda uvijek još jedan korak dalje ako se nešto sumnjivo pojavi. Dakle, vrlo zanimljiva tema, no u svakom slučaju hvala na ovom izvješću koje ima doista golemo golmog utjecaja na naše građane. Naime, to jača naše građane u uvjerenju da kada uđu u avion da su u njemu i sigurni. Hvala lijepa gospodine Kun. Obraćam se ponovo gospodinu Carlosu Mestru za zaključak te ga molim također da odgovori na pitanja koja su mu bila upućena. Imate 5 do 10 minuta za odgovore, mislim da je to dovoljno. Hvala, evo pokušat ću to što je kraće moguće. Evo da puste da, ne, da spomenem neke specifičnosti, poslije što se tiče Aze i Mislim svakako da se svi slažu da AZA igra ulogu posebice što se tiče security by design, sigurnosti u samom dizajnu. Također mislimo načelno da i komisije zemlje članice igraju važnu ulogu u kibernetičkoj sigurnosti, te također tema koja je spomenuta. Nadalje, ne mislim da e, postoji zapravo jedno mišljenje da neki elementi e, sigurnosti, osobne sigurnosti e, se dodiru klasificiranih informacija koje možda pripadaju drugim zajednicama kao obavještajnoj zajednici i možda za ne može baš sa svim tim informacijama na način zaći na kraj, no i prije ovih rasprava o temeljnoj uredbi komisija je već krenula u sazom u raspravu kako bi se našla neko zajedničko mišljenje o tome kako raditi na najbolji način i osigurati da sigurnosni elementi e, u kojima AZA svakako može puno doprinijeti, budu kanalizirani na pravi način i naročito oni sigurnosni elementi budu iskorišteni na pravi način. Situacija mislim da se poboljšava i ide u pravom smjeru. Da kažem još e, nešto o e, većoj sigurnosti na aerodromu. Naime, na zaštićenoj strani aerodroma napomeni koji, e, napadi koji su se dogodili po pokrenuli su puno pitanja, a kao i napadi na otvorenoj strani aerodroma. Mislim, nema tehnologije koja će biti e, srebrni metak. E, to je jedan kompleksni pristup sa više razina gdje se uključeni razni elementi. Jedna je kultura sigurnosti, naime moramo osigurati da ne samo osoblje nego i javnost budu svjesni uloge koje mogu igrati u e, stvaranju sigurnosti, zatim što se tiče razmjene informacija, ne samo u trenutku napada, nego i prije toga stvaranje apsolutne jasnoće o lancu komunikacije, tko treba imati zapovjedništvo, kao o procedurama u slučaju napada. Dakle, to pa uključuje također e, i e, utjecaj na e, dio, na zaštićeni dio aerodroma, ona je s druge strane granice. Znači, to je dogodilo se i na Zaventenu gdje, Zaventenu gdje su e, pomaknute kontrole e, koje su bile preblizu terminalima, znači treba postojati rješenje gdje postoji jedan protok putnika e, kojim će se izbjeći koncentracija koja bi mogla biti e, meta sama za sebe ili cilj. Još jedno pitanje koje je spomenula gospođa Foster i gospodin Degnodes odnosi se na prijetnje insajdera. Naime, može se poboljšati kontrola e, pozadinskih informacija i tako dalje, no prijetnja insajdera je posebna stvar. Ne postoji tu jedno specifično rješenje, to treba biti jedno složeno rješenje koje može osigurati da postoji učinkovita kontrola za bilo kakvu promjenu koja se može ticati motivacije bilo koga kojima bilo kakve unutarnje aktivnosti, insajdersko djelovanje ili djelovanje sa zaposlenicima. A e, zemaljsko osoblje kada, koje radi na aerodromima se provjeravaju, provjerava se i njihova pozivina i ili su regulirani dobavljači ili e, i roba koja također koja dolazi na aerodrom se pregledava. Dakle, to su sve sustavi koji postoje i koje bi možda trebalo možda još dalje razvijati i e, usavršavati. A što se tiče dakle, ove recimo filozofske rasprave koju je spomenula gospođa Foster, a to je što možemo napraviti za budućnost. Sadašnja situacija nije održiva. E, ako dođe do povećanja prometa i putnika, znači moramo nekonvencionalno razmišljati. Diferencija putnika, diferencijacija putnika može biti opcija, ali upozoravam da nije dobra ideja slijepe potpori toj ideji. Naime, tu doista se u operativnoj razini pojavljuju znatni problemi koji bi mogli voditi do jačanja e, određenih slabosti. Tako da se tu povezujemo sa dionicima, začnim lukama, proizvođačima kako bismo iznašli pravi pristup za diferencijaciju putnika i za uspostavljanje nečega što će omogućiti funkcioniranje. A isto se odnosi na korištenje informacija. Naime, znate da uredba o zaštiti podataka u Europskoj su najnapredniji i na svijetu i moramo te informacije iskoristiti da sigurnosno djeluju za nas, posebice u prometu, kako ne bismo dopustili opasnim ljudima sa zlim namjerama e, i pustili ih u naša prometna sredstva. I na kraju e, kibernetička sigurnost e, svakako važna tema, nije to tema koja je konkretno specifična niti za promet, niti za zrakoplovstvo, nego moramo iskoristiti sve što postoji danas u smislu e, i e, rada direktive u tom pogledu i pogledati koje sve konkretno djelovanje se može odnositi na zrakoplovstvo i koje bi mogle biti konkretne mjere koje se tu mogu usvojiti. I konačno riječ o certifikaciji sigurnosne opreme. Doista se nadam da ćemo brzo napredovati po ovom dosjeu i da će biti iznađeno rješenje koje će nam omogućiti da idemo dalje po onome za što komisija također kaže da je ekstremno važan fail i posebice ono što radimo sa zemljama članicama na razmjeni informacija trenutno cvjeta i razvija se vrlo pozitivno a procjene rizika sada su rutinska stvar u radu komisije sa kolegama iz Digimove, i Digihoma i raznim službama u zemljama članicama. Dakle, to ćemo i dalje istraživati mogućnosti u tom pogledu i nadamo se biti u njima i bolji. Hvala. Hvala lijepa gospodine Mestre. Ovo je tek početak eh, rada na ovim konzultacijama Sasvim sigurno ćemo o tome ponovno govoriti. Sada ćemo završiti sastanak, no prije toga najavit ću kada će se održati sljedeći sastanak našeg odbora. Biće to u ponedjeljak 26. veljače u 15 sati. Želim vam ugodan ostatak tjedna, a nadam se da ćemo se i sresti u međuvremenu.